Mes chers collègues, bonjour. Dragi kolege, lijepi pozdrav svima, dobar dan. Molim vas da započnemo sa sastankom. Ajmo, ajmo. Mes chers collègues, dragi kolege, odluke koje su donijeli koordinatori na sastanku jučer večer su sljedeće. Dakle, dobili ste svatko po svoj primjerak. E, ukoliko ne bude nikakvih primjedbi do 12 sati, onda ćemo to smatrati usvojenim. A sada nastavljamo sa glasovanjem. Jutro ćemo glasovati. Najprije ću provjeriti. Otvaram glasovanje. Ovo je provjera. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje sada. Plus 35, minus 4, 7 suzdržanih. Dakle, imamo kvorum potrebno za glasovanje. Možemo sada krenuti s glasovanjem. Krećemo od sigurnosnih pravila i normi za putničke brodove. Riječ je o izvješću zastupnice Ajuto. Tko je za? Protiv? Ispričavam se. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Samo trenutak. Upravo mi kažu da socijalisti imaju dva zastupnika previše. Sada imamo samo jednog zastupnika previše. Ajmo. Molim vas, dogovorite se međusobno. Encore. Allez, Još jedan. U redu. Zatvaram glasovanje. Plus 46, jedan minus. Čestitke, zastupnici Ajuto. Vaše izvješće je usvojeno velikom većinom glasova. Nastavljamo. Sada imamo upis osoba koje putuju putničkim brodovima. Imat ćemo poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Plus 46. Jedan glas protiv. Čestitke zastupnici Bilbao. Vaše izvješće je također usvojeno velikom većinom glasova. Nastavljamo sada sa sustavom inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske provedbe RORO putničkih brodova i brzih putničkih plovila. To je izvješće zastupnika Rike. Ja otvaram glasovanje. Glasujem elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Dakle, rezultat je isti, plus 46, minus 1. Čestitam gospodinu Rikeo, vaše izvješće je također usvojeno. A sada nastavljamo sa priznavanjem profesionalnih kvalifikacija u unutarnjem riječnom prometu. Otvaram glasovanje. Za glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? plus 40, minus 3 i tri suzdržana glasa. Izvješće je usvojeno. Čestitke gospođi Meissner. Nastavljamo sada sa rezolucijom o multilateralnom sporazumu o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora. Glasovat ćemo poimenično. Tko je za? Glasujemo poimenično, elektroničkim putem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 43 glasa za, 3 protiv, 1 suzdržani. Izvješće gospodina Roberta Zilea je usvojeno. Čestitam izvjestitelju. Sada prelazimo na sljedeće glasovanje. A to su usluge prekogranične dostave paketa. Izvjestiteljica je Lucy Anderson. Glasujemo najprije o amandmanima 79 i 80. Tko je za? Protiv? suzdržani. Čini mi se da se odbija. Ipak ćemo napraviti elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje. Le vote est fermé. Zatvaram glasovanje. 24 protiv, 19 za i 3 suzdržana glasa. Dakle, ovi amandmani se odbijaju. Prvi amandman. Tko je za? protiv, suzdržani. Čini mi se da se odbija. Ali ako želite provjerit ćemo. Da, pretpostavila sam da ćete tražiti provjeru. Otvaram glasovanje o prvom amandmanu. Usva se. Dobro da smo provjerili prvi kompromis. Imamo usmeni amandman kluba zastupnika Pučana. Ima li nekih prigovora? Nema prigovora. Onda ćemo glasovati o, o prvom kompromisu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada moramo ići nekoliko stranica dalje, do pete stranice. Glasujemo o sedmom kompromisu na petoj stranici. To je stranica koju ste malo prije dobili, koju smo podijelili malo prije. Evo, ovaj list papira ćete, bi, ste trebali pronaći negdje na stolu. Ale, ale, un peu de silence. Molim vas, molim vas, samo malo tišine da možemo nastaviti. Sedmi kompromis. Dakle, 68. amandman, članak 6b, peta stranica. Tko je za? samo trenutak. Ovo je tek početak sastanka. Peta stranica. Na petoj stranici smo u vašim materijalima. Karima. Karima. U redu shvatila sam, nemate iste stranica kao i ja, odnosno brojke nisu iste. Alors nous sommes à l'article. Sada smo glasujemo o članku 6b. Dakle idemo od početka. Članak 6b. Molim vas, u vašem dokumentu, e, gospodine Marinesko, ja ću vam vrlo jasno odgovoriti. Glasovat ćemo o kompromisu broj 7. Dakle, to je na 15. stranici u vašoj verziji dokumenta. Alors, le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 E, molim vas, razgovarat ćemo o Brexitu danas poslje podne ako želite, a sada nastavljamo s glasovanjem. Došli smo do sedmog kompromisa. Glasački popis kluba zastupnika socijalista nije isti kao i onaj kod Pučana, dakle nisu isti, numerotacija nije ista. E, dakle, glasujemo o sedmom kompromisu. Sedmi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sedmi kompromis se usvaja sa 25 glasova za. Sada prelazimo na deveti kompromis. Deveti kompromis. Pour ceux qui ne savent pas où est compromis za one koji ne znaju gdje je deveti kompromis, to se nalazi dva amandmana iza ovoga o čemu smo malo prije glasovali. Gospodin Van de Kamp, izvolite. Uvažena predsjedateljice, klub zastupnika Pučana vam se obratio dva puta prošli tjedan kako bismo odgodili ovo kaotično glasovanje. Klub zastupnika Europskih pučana nije spreman nastaviti s glasovanjem s obzirom da se mijenja popis i to na vrlo kaotičan način. A sada ću dati riječ kolegi gospodinu Ertuku. So, I'm, I'm in Pa, jesam u vrlo nezgodnoj situaciji osobno bih ovo podržao, ali znam da se moj izvjestitelj s time ne slaže, tako da ne mogu donijeti nikakvu odluku, ja bih to prepustio kolegi. U redu, sada ću dati riječ izvjestiteljici i onda ću se vratiti na vaš komentar, gospodine Van de Kamp. Da, žao mi zbog ove situacije, do toga je došlo zbog administrativne pogreške, Klub zastupnika SED-a i većina ostalih klubova slažu se sa kompromisima, sa svim kompromisima osim sa jednim. Dakle, situacija nije, dakle, nije tako, takva zbrka, ne da takva zbrka i mislim da bismo trebali nastaviti s glasovanjem. Dobro, nećemo sada otvoriti raspravu o tome. Gospođa izvjestiteljica ima krivo kad e, kaže da se svi kompromisi moraju podržati. Svaki klub e, može raditi što žele. Gospođa Andersen ne može naređivati. Danas ujutro e, smo dobili ceduljicu kako će se mijenjati glasački list, popis Eh, a jučer smo dobili prethodni glasački popis. Eh, ja sam rekao izvjestitelju da ne možemo raditi u tako kratkim rokovima. Moramo se pripremiti za glasanje. Eh, ovdje imamo glasačku knjigu a, ako moramo raditi na temelju ove ceduljice koju smo dobili danas ujutro, onda je to postupak koji ne možemo prihvatiti. Mi pučani to odbijamo. Ovaj dokument treba ozbiljno izglasati. svaki mora sada gledati gdje se nalazi E, stoga je razumnije da to radimo krajem kolovoza ili u rujnu kad su svi klubovi imali priliku da e, sve to razmotre u miru, da dadu i kompromise. Imamo, imali smo tri glasačka popisa i onda još jednu korekciju. To je nemoguće. U redu, sada će dati riječ gospodine Tečki, nakon toga ćemo donijeti odluku, ali vam mogu odmah reći da se svi mogu žaliti kada je riječ o postupku glasovanja, međutim svi ste vi odgovorni, vi ste odrasle osobe. Dakle, mislim da se danas moramo složiti i dogovoriti. I e, žao mi je, ali mi u rujnu imamo druge teme koje trebamo obraditi. Tako da ću sada dati riječ gospodinu Telički a nakon toga ćemo nastaviti s glasovanjem. Hvala vam predsjedateljice. Da, mislim da je ovo jedno zahtjevno i politički osjetljivo pitanje. Bilo je različitih stajališta vezano uz pojedine odredbe i kompromise i bilo je različitih taktika koje su predložene, uključujući i ono da se odgodi glasovanje. Da, došlo do administrativne pogreške zbog koje smo se našli u nezavidnoj situaciji, međutim započeli smo s glasovanjem i mislim da ga trebamo nastaviti. Što se tiče kluba zastupnika ALDE, mi se slažemo s time da se nastavi s glasovanjem danas. Nastavit ćemo s glasovanjem. Podsjećam vas još jedan put da se e, glasački popis nije promijenio, dakle to nije ništa novo. Sada ćemo nastaviti glasovati i premda je situacija pomalo kaotična, zbog čega je i meni kao predsjednici žao, ali vas lijepo molim da se svi sada koncentriramo i da se sada vratimo na kompromis broj 9. Gospodine Marinesku, e, znamo li koja je definicija zbrke? Što je ovo od treće stranice do 50. stranice? Ovo je nemoguće. Ja nikada do sada u odboru za promet nisam glasovao na ovaj način. Ovo je jedan ozbiljan odbor, ovo je neozbiljno. Gospodine Marinesku, ja sam predsjednica odbora koji shvaćam ozbiljno i iz tog razloga mislim da kada govorimo o ozbiljnim stvarima treba reći dvije stvari. Da, vi mi kažete da stranice nisu dobro numerirane, Mislim da nam je svima žao zbog toga. Istovremeno, ja sam ovdje u svojstvu predsjednice odbora. Započeli smo s glasovanjem i završit ćemo glasovanje. Želite li da svaki puta uzmemo više vremena kako bismo točno znali o kojem kompromisu glasujemo, nema problema. Istovremeno mislim da nije u moje nadležnosti da utvrdim kako to da neke stranice nedostaju. Ja ću se pobrinuti da svi možete pratiti stranice e, tijekom glasovanja. Dakle, sada nastavljamo s glasovanjem. Idemo na deveti kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvajamo deveti amandman. Zatim 89. amandman. Amandman 89. 89. amandman. Dakle, 89. amandman. Pronađite ga. Viktor je pokazao da je to na petoj stranici za klub zastupnika Pučana. Dakle, idemo glasovati 89. amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usva se. Tko želi provjeriti? Dakle, očito da nisu administratori ti koji su zaduženi za politiku, nego zastupnici. U, redi, u redu možemo provjeriti. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 89. amandman. Nastavljamo. 24. amandman, dakle koji se nalazi ispod 89. amandmana. Idemo, tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se odbija, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje o 24. amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24. amandman se odbija. Nastavljamo. 158. amandman koji se nalazi ispod amandmana broj 24. Gospodine Rike, tko je za amandman 158? Tko je protiv? suzdržani, odbija se. 12. kompromis tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da se odbija, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se, dakle kompromisni amandman broj 12 se usvaja. Mislim da je bilo nekih problema kod e, prvog glasovanja u klubu ALDE. Osmi kompromisni amandman. To je 178. amandman. Tko je za? Na kojoj stranici je to kod Pučana? U redu. Jeste li svi pronašli? Osmi kompromisni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja. Nastavljamo sada. 12. amandman. To je amandman ispod 178. Idemo. Jeste li ga pronašli? 12. amandman. Na osmoj stranici. 12. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. 12. amandman otvoram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dvanesti amandman se odbija. Idemo dalje. Imko 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Imko 25 se odbija. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Čini mi se da se usvaja, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis broj 2 se usveo sa 26 glasova za. Nastavljamo dalje. 19. kompromis tko je za. Tko je protiv? Suzdržani. 19. kompromisni amandman se usvoja. Nastavljamo dalje. Treći kompromisni amandman koji odgovara amandmanu 223. Tko je za ovaj kompromisni amandman broj 3? Tko je protiv? Čini mi se da se usvaja, ali ću ipak provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Imamo 23 glasova za i 21 glas protiv. Dakle, ovaj amandman se usvaja. Nastavljamo dalje i prelazimo na kompromisni amandman broj 20.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 Kompromisni amandman broj 20. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasovali smo već o kompromisnom amandmanu broj 7. I sada dolazimo do kompromisnog amandmana broj 30 koji odgovara amandmanu 23. Kompromisni amandman broj 30. koji odgovara amandmanu 23. Dakle, to je amandman 23. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Čini mi se da se ovaj kompromisni amandman broj 30 usvaja, ali ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 40. amandman. Tko je za? Dobro, nećemo tako brzo. Osporit ću. 30. kompromisni amandman. Ispod njega je amandman 40. 40. amandman, jeste li ga svi pronašli? Sada ćemo glasovati tko je za. Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo, budući da nije sasvim jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 27 glasova za, dakle ovaj amandman se usva. Nastavljamo dalje. Dakle, osvojili smo kompromisni amandman broj 3. I sada prelazimo na kompromisni amandman 21. Dakle, kompromis 21. Jeste li ga pronašli? Jeste li ga svi pronašli? U redu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Idemo dalje. Nastavljamo sa četvrtim kompromisnim amandmanom. Tko je za? Tko je protiv? Gospodine Vandekamp, jeste li vi za ili protiv? Nije mi jasno ova vaša e, gesta rukom. Dobro. Ako nastavimo ovako, pučani će napustiti glasovanje. Mislim da je sad sve u redu na glasovanju, na ovom e, popisu za glasovanje. Dakle, idemo, nastavljamo dalje. Imamo kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Nastavljamo dalje. Imamo 15. kompromisni amandman. Tko je za? Kompromisni amandman broj 15. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Kompromis 22. Ko je za? Protiv? suzdržani. Kompromis 22 je usvojen. Kompromis 8 je usvojen. A sada idemo na kompromis 5. Kompromis 5. ko je za? Kompromis 5 Viktore, na koje? Na 26. stranici. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Mislim da je e, usvojeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Kompromis 5. 23 za, protiv 21 usvojeno. Nastavljamo. Kompromis 23. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržan? Tko je suzdržan? Kompromis 23 je usvojen. Idemo dalje. Kompromis 25. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Kompromis 25 je usvojen. Nastavljamo. Kompromis 24. Tko je za? protiv, suzdržani, 24. kompromis je usvojen. Kompromis 26. Kompromis 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? usvojeno. Kompromis šest. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Kompromis e, šest je odbijen. Idemo dalje. Kompromis šest nije usvojen. Sada ćemo glasati za sve amandmane. Svi amandmani koji zahtijevaju i za istu stvar, e, da oni se brišu. 335, 337, 339, 341, 2 i IMKO 67. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Ovi su amandmani usvojeni. Idemo odmah na kompromis 27. Kompromis 27. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? 27. kompromis je usvojen. Kompromis 16. Za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 16 je usvojen. Kompromis 9 je već usvojen. Idemo dalje sa kompromisom 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojen. Ali, želimo li to provjeriti? Usvojen. Usvojen. Idemo dalje. Imko 22. Tko je za? Tko je protiv? Ne vidim dobro. Ponovno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Imko 22. <clears throat> Usvojen. Kompromis 10. Za. Protiv? Suzdržani. 10, kompromis 10 je usvojen. Kompromis 30. Tko je za? To smo već usvojili, oprostite. Da. Idemo dalje. provjerila sam. Već smo to izglasali. Kompromis 11. Za protiv, tko je suzdržan, 11. kompromis je usvojen. Kompromis 13. Za vas je to amandman 410. E, tko je za? E, amandman 90. E, od 90. Tko je za? Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je amandman 90 usvojen. Provjerit ćemo. E, možete li nam reći stranicu na vašem popisu? Stranicu. Na kojoj je to stranici? 16. Stranica 16. E, amandman 90. Dragi kolege, znam da je to malo teško, ali mi smo u inteligentnom odboru, ali trebamo svi znati što radimo. Amandman 90. Zatvaram glasanje. 23 za, 22 protiv, usvojeno. Idemo dalje. E, e, osamdeset 88 za, protiv, suzdržani, e, odbijeno. Amandman treći, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, treći amandman je usvojen. Amandman četiri za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Nije jasno. Otvaram e, glasanje za amandman četiri. Zatvaram glasanje. Amandman 4 je usvojen. Amandman pet, Tko je za? Protiv? E, suzdržani? Amandman 5 je usvojen. I sada idemo na kompromis 13 za. 13. A kompromis za, protiv, usvojeno. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Kompromis 14 za. Protiv. Suzdržani. Kompromis 14 je usvojen. Amandman 100. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Amandman 100. Mislim da je usvojen. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje za amandman 100. Zatvaram glasanje. Amandman 100 je usvojen. Imko 5 za. Protiv. Suzdržani. Imko 5 je usvojen. E, stranica 60. Imko. Imko 7 za. Protiv suzdržani, imko 7 je odbijen. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, kompromis 17 je usven. 109, e, kom, a oprostite, amandman 109, tko je za, protiv, suzdržani, 109 je odbijen. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržani, kompromis 18 je usvojen. A, a amandman 119 e, za, protiv, suzdržani, nije jasno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, amandman 119 e, je usvojen. Imko 13 za. Protiv. Suzdržani. Nije jasno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Imko 13 usvojen. Amandman 113. Oprostite, 103. Amandman 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 103 je usvojen. Kompromis 28. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Kompromis 28 je usvojen. Imko 20 za. Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 27. amandman je usvojen. Kompromis 31. Za. Protiv. Suzdržani. Kompromis 31 je usvojen. Evo, izglasali smo. Sada idemo na, na popis amandmana. Bolje. Konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Glasanje pokazuje da izvještaj nije usvojen, odbijen je. E, sada e, pozivam izvjestitelja. E, ima onih koji žele pogledajte sa izvjestiteljem na čemu smo. Gospođa Anderson ima jednu minutu. Hvala lijepa kolege. To pokazuje da je politika teška, a da nije ne bi bila smislena. Ja sam u vašim rukama. E, pokušat ćemo u jesen ponovno. E, nažalost e, su reakcionarni elementi djelovali protiv interesa malih potrošača i malih i srednjih poduzeća. Glasali su za big business. Gospodine Ferber, možete zatražiti riječ. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjednice. Ja bih e, htio ukazati na to da je izvjestiteljica sve učinila da ne dobijemo e, široki pristanak i to je e, sada rezultat. A sada reći da mi koji smo glasali protiv smo glasali za veliku industriju. Mi glasamo za potrošače. Ona ima izvještaj koji e, zabranjuje konkurenciju jer preopterećuje birokracijom. E, ona e, kaže da monopolisti trebaju ostati monopolisti, a potrošači nisu važni. Stoga mi odbijamo izvještaj. Gospodin Teliška ima jednu minutu, a onda ću zatvoriti e, e, raspravu i imat ćemo pauzu od dvije minute. Gospođo predsjednice, ove emocije e, s obje strane, o, mi koji smo išli kroz postupak znamo kako je to bilo e, te, teško. E, što predlažem jeste da sada zaključimo raspravu i nastavimo u jesen. Zalažem se u ime Aldea e, da imamo konstruktivni pristup s obje strane. Onda ćemo uspjeti. hvala. E, zaključujem e, popis i glasanje nakon gospodina e, Wim van de Kampa. Predsjednice, prošlog tjedna sam, vam, sam vas opomenuo tri puta da će se stvari ovako preokrenuti. Niste me slušali. E, to me zaista pogađa. E, da citiram gospodina Marineskoa, e, ono što je danas ujutro se dogodilo je vic. E, to nije dostojno našeg odbora. Na sljedećem sastanku koordinatora ću dati ocjenu ovog glasanja. Mislim da taj izvještaj treba dodijeliti drugom izvjestitelju. E, mi smo ozbiljan parlament i ne možemo dozvoliti da se ovakova situacija ponovi. Da budem sasvim iskren, ovo je bilo zaista smiješno. Ne, neću više dati riječ. Ne, neću više dati riječ jer očekujemo gospođu ministricu. E, da vam kažem, mislim da to nije korektno. Kada gubimo izvještaj, onda si ne možemo čestitati. Mi smo u odboru i trebamo e, suradnju koja će biti dostojna ovog odbora e, moramo svaki snositi, svi mi snosimo odgovornost za neuspjeh izvještaja. A sada da vas podsjetim, E, ovdje trebamo većinu. Nije važan samo jedan klub. Drugo, sada, gospođa izvjestiteljica, morate e, okupiti izvjestitelje u sjeni kako bismo nakon e, ljetnog raspusa našli rješenje. Oprostite. Gospodin Van Dalen. Imate jednu minutu. Možete uzeti riječ. Imate jednu minutu. E, moramo prekinuti e, raspravu. Dolazi nam ministrica, estonska ministrica. Da, gospođo predsjednice, e, stvar poslovnika. gospođo ministrice, morate pričakiti pet minuta član sam ovog odbora devet godina, nikad se ovakova stvar nije dogodila, ovakova kaotična situacija e, s glasačkim popisom koji dolazi u posljednji trenutak, to je neprihvatljivo. Mm, mm, to nije samo stvar koordinatora. Mi e, zastupnici odlučujemo kako ćemo postupiti. Mislim, gospođo predsjednice, mislim da to trebamo odgoditi, e, razgovarati sa predstavnicima, sa članovima klubova i onda imati glasanje mislim da se slažemo da moramo imati e, drugog izvjestitelja i početi ponovno u rujnu. Ovakav kaos, gospođo predsjednice, je nešto čega se zaista stidim. Nikada nisam vidio nešto slično, ni u ovom odboru, ni nigdje drugdje. To se ne smije više dogoditi. E, od vas moramo dobiti danas prijedlog kako da dalje postupimo. Moramo imati novog izvjestitelja jer je ovo sramotno. Drugog izvjestitelja tražite. Mi ćemo se složiti sa koordinatorima sutra. E, izvjestitelj i e, izvjestitelj i u sjeni moraju razgovarati E, mnogo je truda uloženo, mnogo e, e, dana je proteklo u radu. To nije ni odgovornost ni predsjedništva ni tajništva. To je kolektivna odgovornost. Ako kažete da je to prvi puta da se ovako nešto dogodilo, onda je to kolektivna greška. Neću preuzeti individualnu odgovornost. Zatvaram e, raspravu i sjednicu i imamo pauzu dok ne dođe e, estonska gospođa ministar Estonije. Hvala Mes chers collègues. Mnogi kolege, e, počet ćemo opet na našu sjednicu u mnogo kolegijalnijoj atmosferi. E, čast mi je i zadovoljstvo e, da pozdravim gospođu ministricu, gospođu Simpson Dobrodošli u naš e, odbor za promet i turizam. Estonija je preuzela predsjedništvo 1. E, lipnja s velikim ambicijama u teškoj situaciji. Mi smo se već susreli. E, Estonija ima mnogo entuzijazma i dinamike. ćemo sada vaše izlaganje mm. E, imate prioritete, vaše estonsko predsjedništvo, to su vrlo važna područja za promet i turizam, a naročito e, e, tema koja nas mnogo pogađa je digitalizacija društva. Želim vam mnogo uspjeha u vašem predsjedništvu, pratit ćemo vas E, kako biste iznijeli glavne linije vašeg predsjedništva, dajem vam sada riječ za desetak ili dvadesetak minuta. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, hvala gospođo predsjedateljice, gospođo Deli i uvaženi članovi Odbora za promet i turizam, dame i gospode. Hvala vam na ovoj prilici, e, prilici da izmijenimo e, međusobno gledišta to je doista dobra prilika da usuglasimo zajedničke prioritete, prioritete koji su zajednički vijeću i parlamentu ne samo za sljedećih šest mjeseci nego i mnogo dulje. Čestitke kao prvom mateškom e, predsjedništvu i vama na e, uspjehu koji ste postigli u proteklih šest e, mjeseci. Mnogo ste toga obavili u sektoru pomorskih i kopnenih vodenih putova i na tome vam čestitam na četiri sporazuma koje ste zaključili u lipnju. Dakle, mi smo se već e, susreli, e, vi i mi, u Talinu i u Briselu. Bila mi je čast pozdraviti mnoge od vas u Talinu. Nadam se da i vi smatrate kako je to bio uspješan e, posjete. Želim istaknuti kako estensko predsjedništvo želi pod svaku cijenu blisko surađivati s uvaženim e, zastupnicima Europskog parlamenta u budućnosti. Želimo promet učiniti sigurnijim, pristupačnijim, ali i okolišno svjesnije. To će biti na korist e, i europskim građanima i europskim e, poduzećima. Mi želimo konkurentan prometni sustav u Europi, ali i održiv sustav. Evo nekih od prioriteta i ciljeva za naših šest mjeseci. Kao prvo osvrnula bih se na cestovni e, promet i na dugo očekivani paket mjera za mobilnost. To je jedna od najvažnijih e, inicijativa u ovom sazivu, u ovom zakonodavnom razdoblju. I vijeće i parlament moraju učiniti sve kako bi ostvarili napredak u ovom području. To je prioritet e, za naše partnere, dakle Bugarsku i Austriju, za trio predsjedništava Estonije, Bugarske i Austrije. Uzela sam e, na znanje želju povjerenice Bulce i e, uvaženih e, zastupnika ovog doma da se do svibnja 2009. postignu rezultati u okviru ovog paketa. Riječ je o čitavom nizu inicijativa i to dugoročnih inicijativa čije će se koristi prednosti osjećati u u sektoru prometa e, čitav niz e, desetljeća. Potiče se raste i otvaranje radnih mjesta, ojačava socijalna pravda, omogućava veći izbor potrošačima a krećemo se i prema postizanju nulte stope emisija. Budemo li međutim razgovarali o svim inicijativama istodobno nećemo postići mnogo. Zbog toga ćemo mi zajedno s vijećem postaviti prioritete u smislu dosjeja, posebice kada je riječ o cestovnom tržištu, o prijevozničkoj profesiji i o socijalnim pravilima. Nećemo međutim zanemariti rasprave o naplati cestarina. U potpunosti smo svijesti različitih stajališta država članica, posebice kada je riječ o socijalnim pravilima. Dakle, očekuje nas mnogo zamršenih zamršenih rasprava, no to nije e, neobično. Mi moramo djelovati kao pošteni i pravedni e, posrednici. Nama trebaju zajednička pravila koja se mogu primijeniti, e, trebaju nam uvjeti u kojima možemo svi e, uvjeti. Potpuno je jasno da nelegalne prakse poput fiktivnih e, poduzeća je nešto što nas svih brine. Također, a, socijalna jamstva za vozače su podjednako e, važna, ali nam trebaju dodatna pravila. naravno da pritome ne postavimo dodatno administrativno opterećenje. Tu je zatim naš rad na daljnjem usavršavanju digitalnih e, solucija kako bi pravila bila lakše primijenjena. Nadamo se da će pregovori, e, da će svi pregovorima pristupiti otvoreno, želeći pronaći rješenja koja podupiru funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ali istodobno e, potiču um, pravedno socijalne uvjete za radnike. Nadamo se da ćemo to postići na vijeću 5. prosinca. Što se tiče kopnenog uh, prometa, tu je još i pitanje kvalifikacija profesionalnih uh, vozača. To jest tehnički dosije, no unatoč tome je vrlo uh, važan zato jer se pokušavaju ispraviti neke greške u, smi, u ...postojećoj zakonodavstvu što se tiče cestovno sigurnosti te mobilnosti radnika. E, mi se nadamo time pozabaviti u u listopadu. Isto tako razgovarat ćemo o pravima željezničkih putnika i nastojati postići što je moguće više napretka u ovom području. Kao drugo, dame i gospodo, već sam spomenula, naš je cilj kretanje prema digitalnijoj Europi. Mi želimo ukloniti zapreke prema uspješnijem prometnom sustavu i to kroz digitalna rješenja. Mi radimo na skupu e, zaključaka vijeća za koje se nadamo da će biti usvojene na vijeću za promet e, u prosincu ove godine. Također e, uviđamo važnost direktive ITS, to jest mali dosje, ali važan za budući razvoj ITS rješenja. Želimo postići brz e, dogovor u vezi tog dosjea. Također kada govorimo o digitalnoj e, o agendi. Mi ćemo u studenom u Talin pozvati sve e, djelnike na e, dane digitalnog e, prometa i veselim se i nadam da ću i neke od vas tamo vidjeti. Treće, tu je zrakoplovstvo. Zajedno s parlamentom radit ćemo na temeljnoj uredbi, na temeljnoj regulativi, a, Europske agencije za sigurnost e, u zrakoplovstvu, to je vrlo, vrlo važan dosije za čitav zrakoplovni sektor i mislim i to će za nas biti e, prioritete. Mi želimo nastaviti E, ostvarivati uspjehe u tom smislu. Tu je također e, očuvanje konkurentnosti tržišnog natjecanja u ovom području. Mnogo je pravila no pravila koja se često ne promjenjuju i stoga se suočavamo često s nepoštenim praksama. No, moramo stremiti postizanju visoke razine konektivnosti, promicati e, pošteno tržišno natjecanje i postizanje ravnopravnih uvjeta za sve. Nadam se da ćemo ostvariti primjetni napredak za vrijeme naših šest mjeseci predsjedavanja. Također, tu je za mene i važno pitanje zrakoplovne povezanosti unutar e, Europe. Nadam se da ćemo svi biti aktivni na rješavanju ovog problema. Komisija će spremiti isto tako indeks konektivnosti, nadajmo se početkom e, jeseni, e, što će znatno doprinijeti našim raspravama. E, veselim se e, vašim doprinosima tim e, diskusijama. Četvrto, tu je pomorski promet. Kao što sam rekla na početku, malteški kolege obavili su značajan napredak, postigli veliki uspjeh, te će naš rad na ovom području biti donekle ograničen. Očekujemo prijedlog komisije, direktive o lučkim objektima prijema i to u listopadu. Čim dobijemo taj prijedlog započet ćemo s raspravama, nastojat ćemo postići što je moguće više napredak. Kada je riječ o pomorskim emisijama, riječ je o, vrlo važnoj temi o kojoj se raspravlja u Londonu unutar svjetske pomorske e, organizacije. E, mi e, snažno podupiremo Pariški sporazum, nastojat sa svim državama članicama i Europskom komisijom raditi u smislu postizanja opipljivog napredga zajedno s Međunarodnom pomorskom organizacijom. Tu su zatim i e, mjere financiranja infrastrukture. Želim naglasiti i podcrtati važnost konektivnosti između svih regija u Europe, a sve to počiva isključivo na visoko kvalitetnoj infrastrukturi poput TNT mreže. Dakle, mi ćemo raditi na tome kako bismo postigli rezultate u sredojočnom reviziji CEFA, dakle instrumenta za povezivanje Europe. Također želimo postići napredak u diskusijama o budućem okviru za ulaganja. Doista ću vam biti zahvalna, doprinesete li tom, tim a, raspravama i pomognete li nam na razradi svih ovih pravila u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Nadam se da ćemo sve to usvojiti na zaključcima vijeća 5. E, prosinca. U suradnji s komisijom organizirat ćemo konferenciju u rujnu od 21. i 22. rujna u Talinu i do konferencije o povezivanju Europe. E, u tom kontekstu stoji i revizija uredbe Omnibus što znači i stvaranje, osmišljavanje objedinjujućeg e, instrumenta za povezivanje Europe. To je neobično važno jer bi time mogli pokriti financijski, financijsku pukotinu, da tako kažemo, u sektoru prometa. Tu su zatim i poštanske usluge koje se odnose na prekograničnu dostavu paketa. Završavamo ras rasprave. Nadam se da ćemo ih završiti e, e, krajem ove godine. Vidim da i vi dijelite moje nade. Sratila bi vašu pozornost i na turizam koji je blisko povezan e, s čitavim nizom aspekta, aspekata prometne agende. Dakle, strategija jedinstvenog tržišta i digitalnog jedinstvenog tržišta usko je povezano sa turizmom. Mi želimo naglasiti važnost e, već pokrenutih inicijativa na razini e, Europske unije kojima se promovira Europa kao vodeća turistička destinacija. Naime, 2018 E, imat ćemo godinu posvećenu turizmu između Europske unije i Kine. Tu su zatim i rasprave unutar svjetske turističke organizacije, održat će se konvencija o zaštiti turizma, donijet će se povelja o ekonomiji suradnje i to na vijeću za tržišno natjecanje 30. studenog. U Talinu će se 18. i 19. listopada u suradnji s komisijom održati 16. Europski turistički forum. Pokrićemo teme poput digitalne inovativnosti, konektivnosti, intermodalnosti, također održivosti i sigurnosti. Nadamo se da će mnogi od vas nazočiti tom forumu. Želim vas zahvaliti na vašoj pozornosti. Nadam se da će sljedećih šest mjeseci biti za nas uspješno zajedničko putovanje kroz konstruktivni dijalog. Europski parlament je e, važan partner u našem predsjedništvu i veselimo se bliskoj e, suradnji s vama. Hvala vam, očekujem vaša pitanja. Hvala i vama, ministrice. Hvala vam, gospođo ministrice. Mi se slažemo sa većinom prioriteta i ovaj putokaz nam se čini također važnim. Da kako tu je mnogo izazova pred nama, mi bismo u našem odboru htjeli da se to u što kraćem roku donese, čak i direktivu o poštanskim uslugama. Dakle, hvala vam. Mi ćemo e, sada dati riječ koordinatorima na dvije minute i nakon toga će ostali zastupnici imati mogućnost uzeti riječ na jednu minutu i nakon toga ću dati riječ vama za odgovore. Gospodin Vindekamp, izvolite. Hvala predsjedateljice. Zahvaljujem. Ne znam vidjeli se vrijeme na ekranu. Da. Dakle, gospođo ministrice, dobrodošli na sastanak odbora za promet. Isto tako vas želim srdačno pozdraviti u ime kluba zastupnika Pučana. E, mi smo se već sastali ove godine u Svibnju, kada je odbor za promet bio u posjetu projektu Real Baltica i moram priznati da sam uistinu bio impresioniran digitalizacijom u Estoniji. Znao sam da je Estonija vrlo napredna u području digitalizacije, ali uistinu nisam očekivao da će to biti toliko širokih razmjera. Isto tako su me impresionirale, bio sam impresioniran i na zračnu luci u Talenu. Imam nekoliko pitanja. Kao prvo, što se tiče paketa mjera za mobilnost, e, kako će se radne skupine kako će pristupiti e, tom paketu, hoće li se dosjei određivati jedan po jedan ili svi zajedno, hoće li trijalozi moći započeti za vrijeme bugarskog predsjedništva, zanima me koji su, kako gledate na vremenske rokove. E, možda nisam pažljivo, dovoljno pažljivo slušao, ali što se tiče Brexita, dakle znamo da se vode pregovori, ali postoji neki praktični aspekti tog pitanja. E, turistički zrakoplovi, dakle treba im 18 mjeseci da organiziraju e, svoje čarter letove. I vidim, primijetio sam da se kolega Marinesku nasmijao kad smo govorili o EAS-u. O EAS-i. E, zanima me, dakle, što ćete poduzeti i u drugim područjima. Hvala vam, gospodin Artu. Dobrodošli gospođo ministrice, pozdravljam vas u ime socijalista. Želimo vam mnogo uspjeha u sljedećih šest mjeseci. Sve dobro, naravno imat ćete našu potporu gdje god je to moguće. Kolega Vandenkamp je već govorio o digitalizaciji, možemo od Estonije mnogo naučiti jer ste to u posljednjih nekoliko godina toliko izgradili da ste u tome, da vodite u Europi. E, e, paket za mobilnost. U drugoj polovici ove godine Europska komisija je donijela, e, je najavila drugi dio ovog paketa. Mm, e, neke zakonodavne prijedloge. Hoćete li to uzeti u obzir u svom radu? To će doći e, kasno u listopadu i studenom. hoćete li to moći logistički savladati, ako uopće? E, treba pogledati i sadržaj kod, naročito kod direktive o europskoj vinjeti. S jedne strane imamo e, pravu europsku e, strategiju Pollute Pays Strategy, a u Njemačkoj danas e, nažalost se ide u jednom smjeru uz pomoć Europske komisije u smjeru rješenja sa vinjetama. To ide protiv europske strategije. Kako to kanite povezati? E, htio bih također znati koja težišta e, će vaše predsjedništvo imati u pregovorima e, za, o Brexitu. Kako ćete s time postupati? vidimo da Ujedinjena kraljevina strateški pokušava da si uzme najbolji dio kolača, naročito u zrakoplovstvu. Gospodin Hvala. Gospodin Zilu. Hvala. E, Dobro došli, gospođo ministrice, u Europski parlament i na sastanak odbora za promet. Mi smo se već e, susreli s vama na nekim zanimljivim sastancima. Kao prvo ime kluba zastupnika ECR želim vam e, uspješnu provedbu programa koji ste nam upravo predočili i posebno vam želim uspjeh eh, kada je riječ eh, o digitalizaciji i mnogo uspjeha na ostalim događanjima, formalnim i neformalnim sastancima koje će se održati tijekom vašeg predsjedništva. Kao prvo što se tiče paketa mjera za mobilnost, eh, zanima me dakle kako će se o tom raspravljati u vijeću, to je već pitao kolega. Isto tako ste govorili i o pristupu tržištu i o pravilima. Dakle, to su dva dosjeja. Ne bih htio da se dogodi sljedeće, da se u parlamentu ili na vijeću koriste socijalna pravila kako e, ne bismo imali jedinstveno tržište u cestovnom prometu i kako se ne bi omogućio pristup tržištu iz tog razloga mi je drago da ste vi e, to naznačili kao jednu od tema, a svi ostali dijelovi paketa mogu se koristiti u protekcionističke svrhe za što se mi ne zalažemo u klubu zastupnika ECR. Što se tiče budućih ulaganja za potrebe povezanosti, e, dakle govorim to u e, kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, dakle mislimo, mi smatramo da se mora nastaviti sa E, instrumentom povezivanja Europe, mislim da je to ključno za promet i moramo pritom zadržati sva načela kao što su e, stope sufinanciranja za zemlje u kojima se koriste e, kohezijski fondovi. Mislim da je to ključno i ako se ne zadrži instrument povezivanja Europe, mislim da bi to bilo jako loše za prometni sektor. Hvala vam još jedan put. Hvala i vama. Gospodin Telička ima riječ. Hvala vam, e, gospođo ministrice. Imam samo dvije minute, dakle, ukratko želim vam mnogo sreće tijekom predsjedništva. Sjećam se dok sam još radio u Koreperu da se često govorilo ostvaren je značajan napredak, ali e, što se tiče jedinstvenog prometnog prostora koji želimo izgraditi, ne vidim da je tu ostvaren značajan napredak. Vrlo često vidim da postoji rascijepkanost i e, da stvari ne funkcioniraju. Tako da e, iz svog iskustva mislim da e, vaše predsjedništvo uistinu može postići rezultate jer ono što se sada primjećuje jest i ja shvaćam da ima problema sa socijalnim pravima, ima uvjeta koji su neprihvatljivi, ali to ne može biti izgovor za uvođenje protekcionizma na jedinstvenom tržištu. To je ono što se događa. Dakle, treba nam paket socijalnih mjera, ali isto tako moramo uistinu razviti i osnažiti jedinstveno tržište i ja e, vidim e, paket mjera za mobilnost upravo u tom kontekstu. Dakle, mislim da ćemo postići rezultate u vijeću i u parlamentu da e, to zadržimo kao paket mjera. Dakle, mislim da to trebamo zadržati kao paket mjera jer u protivnom nećemo postići odgovarajuće rezultate. Dakle, ja se nadam da i vi shvatite vidite čitavu kompleksnost te problematike. Što se tiče e, dakle e, izdavanja karate i Simos, e, zanima me što je s time. Što je sa 868? Dakle, imali tu nekih e, poteškoća. I što se tiče instrumenta povezivanja Europe, shvaćam da je to Dakle, zanima me što namjeravate ostaviti svojim e, sljedećim predsjedništvima. I na kraju što se tiče dostave pošiljki, mislim da ako budemo konstruktivni trebamo ići za time i mislim da bismo dakle i tu trebali e, olakšati taj proces kako bismo postigli neka neke rezultate. Gospodin Kramer. Dobrodošli u našu, naš odbor i u ime zelenih vam želim dobrodošlicu i uspjeh u sljedećih šest mjeseci. E, e, cestovni paket i digitalizacija, to ide zajedno. Ako svaki e, kamion ima tahografi i vidimo kamo on ide, je li imao pauzu ili ne, onda će to riješiti i socijalno pitanje. Nikad imali smo e, e, e, rumunjske vozače koji su osam mjeseci stanovali u kamionu, nisu imali pauzi. To je moderno ropstvo. Povezati s time digitalizaciju, to je idealno rješenje E, imat ćemo tek 2019. digitalne tahografe e, i e, neke dodatne mjere tek 2034. mjere. Moramo to ubrzati jer morate nam dati vaša iskustva sa digitalizacijom. Imamo nepoštenu konkurenciju zbog kerozena, 15 e, e, aerodroma zračnih luka u Europi koji su deficitarni. E, to nije usklađeno i to treba rješavati. Teška ulja u pomorstvu, to je proizvod koji dobiva se iz sirove nafte. Brodovi koji koriste teška ulja su pet puta štetniji od e, automobila koji koriste e, dizel. Kako s time stojite? E, jer je to veliki problem. Infrastruktura, Francuska je rekla, moramo i poduprijeti konvencionalnu infrastrukturu. Ne samo tjerati velike projekte, već i održati ono što imamo. E, elektrifikacija je tu zanimljiva. 75% e, e, automobila će uskoro biti, imati električni pogon. Tu imamo, u željeznicama imamo problem jer se tu ne elektrificira dovoljno. Europa mora rasti zajedno. E, kako e, stojite sa ovim područjem? Hvala lijepa i sve dobro. Još jedan put hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Sada ću dati riječ o ostalim zastupnicima, ali samo na jednu minutu, e, budući da nemamo više vremena i onda ćemo dati vama riječ da odgovorite na sva postavljena pitanja. Gospođa Rovotalon. Izvolite, hvala vam gospođo predsjedateljice, hvala vam ministrice što ste došli sastanak našeg odbora. Vi ste došli u trenutku kada mi u odboru za promet imamo dosta toga na dnevnom redu. E, tu se bavimo i velikim ekološkim i velikim socijalnim pitanjima. E, koordinatori su već postavili pitanje u tom smislu. Na koji način ćete pristupiti radu e, na paketu mjera za mobilnost? Hoćete li imati dakle, posebno ekološke dio, odnosno dio koji se odnosi na zaštitu okoliša i e, dio koji se zastoji na socijalne mjere. Što se tiče eurovinjete, što mislite o prijedlogu komisije? Jeste li za prijedlog bijele knjige da se ide na punu primjenu načela da onečišćivač plaća, te da korisnik plaća u Europi? Što se tiče socijalnih mjera, E, dakle, slogan jednakosti je nit vodilja u vašem programu. Nadam se da ćete uspjeti u tome jer je jasno da taj zadatak neće biti lagan, ali neophodno je da se pronaće odgovarajući kompromis i vezano uz tu problematiku. Hvala, savršeno ovo je bilo jedna minuta. Gospođa Sander, na jednu minutu. Hvala. Hvala i želim vam čestitati ministrice na tome što ste preuzeli predsjedništvo i čestitke također na vašem izlaganju. Da se vratim na paket mjera za cestovni promet. Zanima me što namjeravate poduzeti vezano uz periferne zemlje poput Španjolske i Grčke. Zatim tu je pitanje eurovinjeta. Ovaj dosije je štetan za periferne regije u to nema sumnje. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, što mislite o vremenskim rokovima? E, što je o mislite o tome da se najprije pozabavimo Brexitom prije nego što se vidi što je sa MFF-om? Mislim da bismo trebali već sada krenuti raditi na tome da bismo dobili zadovoljavajuća financijska sredstva za prometnu infrastrukturu i za instrument povezivanja Europe. Nekoliko pitanja o cestovnoj sigurnosti. E, čini se da komisija ne uzme obzir da zahtjev da se nešto poduzme u tom području. Izvolite, gospodin Marinesku. Hvala vam, ministrice, na dolasku na naš odbor i hvala vam na izlaganju. Što se tiče osnovne uredbe za Agenciju za zrakoplovnu sigurnost, mislim da će parlament ostvariti kvalitetnu suradnju sa estonskim predsjedništvom. Zapravo ne nadam se, nego mislim da ćemo imati dobru suradnju. E, jučer navečer smo držali jedan sastanak koji je dobro protekao i htio bih vam također napomenuti da je e, vaša uloga u dovršavanju ovog dosjeja u e, studenom vrlo važna. Dakle, molim vas da svojim kolegama, ministrima, prenesete poruku da ova osnovna uredba nema veze samo sa administrativnim pitanjima, nego ima veze sa e, dakle, industrijom i sa putnicima, posebno s putnicima budući da su oni ti koji plaćaju i zato im je potrebna, e, potreban komfor i sigurnost e, kakve zaslužuju. Vi ćete u tome imati vrlo važnu ulogu. Što se tiče paketa mjera za cestovni promet, nemojte zaboraviti da mi u Europi imamo jedinstveno tržište i imamo četiri slobode za kretanje osoba, osoba usluga, robe. Dakle, molim vas da to ne zaboravite. Hvala vam, e, gospodine Marinesku. Sada riječ ima gospođa Delmonte. Hvala. E, hvala ministrice. Ja sam bila na misiji u Estoniji i mene je doista dojmio visoka razina inovativnosti u svim e, područjima. Treba nam doista koordinacija kada je riječ o cestovnom paketu. No mene posebice zanima E, inovacija. U Estoniji postoji pet e, regionalnih e, zračnih luga. Kakvu to potporu u smislu državnih potpora želite da? Drugo pitanje se odnosi na uvođenje inovacija u luke. upravo je vaša nacija, nacija koja je u tome mnogo toga ostvarila. Na koji način, kanite povezati digitalizaciju sa onim što se odvija u lukama? Hvala. Hvala. Gospođa De Montero. Hvala vam lijepo. Hvala vam eh, ministrice na vašem dolasku i hvala vam što ste nam obrazložili vaš program. Nadam se da to neće stati samo na nadama i očekivanjima, te da će se to pretočiti u neke konkretne mjere. Estonija se doživljava kao zemlja u kojoj, koja je vrlo digitalizirana. To je prva zemlja u Europi koja je realizirala takozvani right sharing. Također se govori i o automatskim, automatiziranim vozilima. Zanima me e, što namjeravate poduzeti vezano uz nove modalitete u prometnom sektoru, na koji način možemo prevladati sadašnju rascjepkanost. Zatim, spomenuli ste pomorski promet, rekli ste da je Malta mnogo poduzela u tom području i da zapravo nemate još mnogo preostalih dosijeja u tom dijelu. Što namjeravate poduzeti kada je riječ o instrumentu povezivanja Europe? Postoje neka e, periferna područja koja imaju posebne specifične potrebe. Tu govorimo, to smo, je bilo riječi o lukama. E, odbor za turizam također mora spomenuti i turistički sektor, dakle govorili smo o različitim oblicima vidovima turizma. Govorili ste također o go, Evropskoj o godini između, suradnje između Europe i Kine u tom području. E, postoji značajan turistički promet unutar Europske unije. Dakle, što namjeravate poduzeti kako bi se dalje razvijao taj turizam jer i e, digitalizacija u tome ima svoju ulogu? Hvala, zastupnica Lukaševska. Hvala lijepo. Hvala vam predsjedateljice. E, ministrice, za mene je najvažniji paket mjera za mobilnost. No, drago mi je što ste rekli da je za estonsko predsjedništvo jednako važno da se otvore nova radna mjesta, te da se suzbije pojava fiktivnih poduzeća. Vjerujem da ste svjesni činjenice da mnogi poduzetnici iz europskih zemalja sa istoka ili sa zapada da se oni pribojavaju potencijalnih rizika vezanih uz paket mjera za mobilnost, smatraju da će to ugroziti njihovu konkurentnost i u konačnici su e, potrošači ti koji e, snose sve troškove. E, ja ću vrlo rigidno protumačiti, ovaj tumačite prijedlog Europske komisije, no zanima me hoćete li vi biti fleksibilniji kada je riječ o eventualnim problemima, na koji način pomiriti vrijeme odmora za vozače s činjenicom da u Europi nema dovoljno parkirnih mjesta ili da nema dovoljno hotela eh, koji su sigurni da bi se ispred njih mogao ostaviti automobil ili vozilo. E, kako ćete riječiti pitanje upućivanja radnika na rad u inozemstvu s obzirom na razlike u plaćama u Europi? I na koji način pomiriti činjenicu da neki žele ograničiti kabotažu s našim dugoročnim ciljevima vezanima u smanjenje emisija? Sada riječ ima zastupnica Foster. Hvala i zahvaljujem e, ministrici što nam je predočila svoj program. E, spomenuli ste 868, dakle dosije koji se tiče tržišnog natjecanja u zrakoplovstvu možda to nije namjerno, ali nekako kao da postoji pretpostavka da već postoji nepošteno tržišno natjecanje, da kako mi se svi zalažemo za to da tržišno natjecanje bude pošteno. No, e, ne bi bilo dobro da krenemo u smjeru protekcionizma, e, ne samo što se tiče dakle, zračnih tvrtki e, koje dolaze u EU, nego i što se tiče naših e, tvrtki u trećim zemljama. Što se tiče poslovanja u zrakoplovstvu, dakle, e, moramo biti svjesni da sve te zrakoplovne tvrtke kupuju naše zrakoplove koji se e, grade i prodaju u druge dijelove svijeta. Govorimo o industriji vrijednoj nekoliko milijardi dolara. Dakle, i ja se radujem suradnji s vama na ovoj temi u predstojećem razdoblju. Hvala. Gospodin Koš. Hvala. Lijep pozdrav ministrici. Što se tiče paketa mjera za mobilnost, vi ste ovdje definirali neke prioritete. Znači li to da smatrate da bi taj paket mjera trebalo da bi tu trebalo pristupiti drugačije. Dakle, mi govorimo o putničkim pravima i željeznici, no ne bi li bilo bolje da se govori o multimodalnom prometu, odnosno o pravima putnika u tom smislu? To ovisi i s onim što je rekao gospodin Kramer. Nije li možda neprimjereno da tako dugo čekamo da dođu nove moderne naprave u stara vozila. To bi trebalo biti brže. E, to je vrlo važno za nadzor i kontrolu. Imamo onda direktivu e, koja kažnjava upravo one e, koji krše pravila kabotaža Mislim da bi to trebalo biti bolje usklađeno i koordinirano. Hvala lijepa. Gospođa Majsner ima riječe. Gospođo predsjednice, hvala. E, gospođo ministrice, hvala što ste došli. Već smo se vidjele u Estoniji. Želim sve najbolje za predsjedništvo. Govorili ste o zasjedanje o CEF-u. Mislim da je to vrlo važno to je uspješan program. Ono e, što se ne može ispregovarati jesu e, objekti za prihvat u lukama. Imamo istočno more gdje e, nemamo dovoljno takovih objekata za prihvata. Oni ne mogu dobro zbrinjavati otpadne vode iz brodova CEF se mora e, moći primijeniti i na luke. Možda se morate i na to usredotočiti. E, mislim da bi dobar primjer tamo bio dobrodošao. Imam pitanje o e, Digital Transport Days koje ste najavili za studeni. to je dobro za Estoniju, imate tu mnogo iskustva. Mm, jel ima, borit ćete se za elektronske dokumente, za prijevoz, na što ćete se usredotočiti, što želite pojasniti na tom području? Hvala lijepa. E, posljednji govornik, gospodin Tutovski ima riječ. Mister, I'm very glad to see you. Vrlo mi je drago što vas vidim ovdje u Europskom parlamentu. Imam samo jedno pitanje. Kao što svi znamo, dumping e, znači da e, prodajemo nešto ispod e, proizvodne cijene. Imamo ovdje izraz u Europskom parlamentu. U posljednjih nekoliko godina se to razvilo socijalni dumping. Ovaj termin nije definiran. Možete li nam reći, mislite li da da li ovaj fenomen postoji, to je socijalni dumping. I ako on postoji, što to znači? Hvala. Hvala lijepa, dragi kolege, gospođo ministrice, imamo mnogo tema koje smo načeli. infrastruktura, investicije, digitalno, digitalizacija. Znam da ćete pokušati odgovoriti na ta pitanja. E, e, veselimo se već i našem sljedećem sastanku. E, izvolite, imate riječ. uvaženi zastupnici Europskog parlamenta imamo širok dijapazon pitanja. Imam pitanje za, me, za sebe. Imamo samo dvije minute do 11. Vjerujem da ćete mi dati malo više vremena. Hvala. E, imala sam priliku da vidim da imate odlične prevoditelje ovdje, pa ću vam dati odgovor na vlastitom jeziku. Dozvolite mi. da äh, Europa Parlamenta. uvaženi zastupnici i zastupnice, vidjela sam da ste mnogi primijetili da u govoru nisam spomenula Brexit i to iz jednostavnog razloga. E, Brexit će e, utjecati na sve sektore, situacija će se e, promijeniti nakon što Britanija napusti Europsku uniju. Ali s tim na umu E, ne mislim da e, bi predsjedništvo sada trebalo spekulirati o rezultatima pregovora. E, mi smo sada da, u situaciji za, kada na osnovi članka 50 imamo sada strukture za 27 država članica u vijeću, Europskom vijeću to su e, rasprave koje će se voditi u drugim institucijama. E, imamo sada e, niz tema, ako govorimo o zrakoplovstvu, energetici ili financijskim uslugama u, na tim područjima, nakon, da, nakon prve faze pregovora, E, doći će na red te teme. Druga tema koja se pojavila u dva je bio, bio paket za mobilnost. Kao predsjedništvo mi smo E, razmotrili vrlo pažljivo um, cestovni sektor, e, sektor cestovnog e, prometa. Tu se ima, tu postoje velika očekivanja. Želimo značajan napredak za tržište i socijalna prava. Nećemo napustiti niti cesta, temu cestarina petog eh, prosinca ćemo imati političku raspravu o cestarinama. Eh, eh, također razmatramo pristup cestovnom sektoru, profesionalne kvalifikacije za vozače. Sve su to teme koje, na koje želimo odgovoriti Spomenuli ste dva stupa koja su međusobno povezana i trebamo ih razmatrati zajedno. E, e, radit ćemo na zajedničkom rješenju. E, svjesni smo da su početne pozicije sasvim različite u državama članicama, ali trebamo zajednička pravila kako bismo se mogli fokusirati na sektor prometa svi se slažu da e, treba, se borimo protiv nezakonitih aktivnosti. I tema koja se pojavila više puta, to je bila napleta cestarine. Države e, članice e, su pružile podršku u ideji da onečišćivače i korisnik e, plaćaju no države članice žele biti fleksibilne u pogledu načina te e, naplate. Prvi razgovori su obavljeni u lipnju. Idemo dalje. I dalje smo na temi naplata cestarina. Početna stajališta država članica izložena su 8. lipnja, a mi trenutačno analiziramo sve te e, prijedloge. U radnoj skupini raspravlja se o različitim aspektima Raspravlja se o tržišnom stupu i socijalnim pitanjima, no tek smo na početku tog puta, prikupljamo još uvijek informacije i stajališta, te još uvijek ne možemo izaći s prijedlozima. Spomenita je europska vinjeta, to je ponešto odvojena tema no mi naravno e, znamo da želite e, vidjeti napredak u ovom smislu. Mi ćemo poslušati sva stajališta država članica, uzet ćemo u obzir različitosti tih e, mišljenje. Kada dođemo do početka trijaloga, koji bi trebali e, početi početkom sljedeće e, godine, onda ćemo ući dublje u tu tematiku. Tu je još jedna važna tema koja se odnosi na financiranje prometne infrastrukture. To je doista neobično važna tema. Neki zastupnici ovog odbora posjetili su Talinne te znate da mi nismo dobro povezani. E, mnogo je projekata u fazi planiranja, a svi ti projekti će se ostvariti bude li dovoljno financijskih sredstava. Stoga je ova tema vrlo važna. Tijekom neformalnog sastanka započećemo ćemo raspravu o budućnosti instrumenta za povezivanje Europe nakon 2020. E, razgovarat ćemo s ministrima. Nakon toga ćemo donijeti zaključke e, vijeća. E, sve te zaključke prenijet ćemo komisiji u smislu ulaganja za sljedeći višegodišnji financijski okvir preog prekogranični projekti nakon 2020. bit će prioritet, prioritet u smislu financiranja. Također želimo razgovarati o novim izazovima u prometnom sektoru za koje je potrebna potpora Europske unije kao što su digitalizacija i slično. Tu je pitanje digitalnog e, prometa, to je posve e, druga tema koja će biti tema e, razgovora ministara. Ona nam je vrlo važna tema koja u svojoj biti, svojoj srži ima multimodalnost. Istodobno želimo razgovarati o prekograničnim digitalnim aktivnostima. To znači da države članice moraju surađivati. Sve je to vrlo značajno e, za e, cestovni i pomorski promet. Važna su nova rješenja. Imamo zajednički sustav karata, izdavanja karata očekujemo prijedlog do kraja ovog mjeseca na temelju kojeg ćemo iznaći rješenja. Sada prelazimo na zrakoplovstvo. Na zračni promet Gospodin Marinesko, Marinescu je pitao, postavio pitanje u vezi Europske agencije za sigurnost zrakoplovstva. Prvo tehnički, prvi tehnički sastanak ju, održan jučer bio je vrlo konstruktivna na temelju toga nadam se da će e, i uz suradnju Europskog parlamenta doći do političkog e, sporazuma. To je jedan od prioriteta našeg predsjedavanja. Nadamo se da ćemo postići dani napredak e, u ovom dosjeu. Želimo postići sporazum do kraja studenog u Europskom parlamentu. Gospodin Talička postavio je pitanje tržišnom natjecanju. To je u ovom području i za nas vrlo važno. Neke države članice i neke, neki prijevoznici već jako dugo čekaju na ovaj prijedlog. No, uredba koja je trenutačno na snazi ne jamči avioprijevoznicima dovoljno zaštite naspram nepoštenih praksi iz trećih e, zemalja. Dakle, zbog svega toga neke pak države članice imaju izvješnu rezervu prema tom e, prijedlogu. Moramo sagledati e, sve prakse koje utječu na povezanost u Europskoj uniji, na konektivnost E, kao i na pošteno tržišno natjecanje. Nadajmo se stoga da ćemo do kraja našeg predsjedavanja postići dobre rezultate. tu je bilo i pitanje o našem stajalištu e, glede naših nacionalnih zračnih e, luka. Mi smo iznašli neka rješenja koristeći se vlastitim proračunskim sredstvima. Postavljeno je pitanje o sigurnosti u prometu. To je značajni prioritet za mnoga predsjedništva. Naravno, sigurnost je važna, te ćemo mi i dalje raditi na smanjivanju broja žrtava na prometnicima. Prije mjesec dana vijeće je usvojilo zaključke o toj temi, o sigurnosti u prometu. Želimo započeti pregovore s parlamentom E, koje se govori o e, stalnoj obuci profesionalnih e, vozača i njihovim kvalifikacijama, što se isto tako odnosi na sigurnost u prometu. Kada smo kod turizma, moram E, reći da ja nisam zadužena za to područje u Steninu ime mog kolega mogu reći kako smatramo neobično važno da komisija pregovara sa svjetskom turističkom organizacijom e, glede zajedničkih prava putnika podupiremo i razgovore koje se vode e, u području, područja, u području gospodarstva suradnje. E, nadamo se da će tu biti e, inovativnih, inovativnih e, solucija. U listopadu organiziramo turistički forum te se nadamo da ćemo tom prilikom imati mnogo prilika za raspravu u čitavom nizu tema Imamo novi e, zakon u Estoniji o ekonomiji e, dijeljenja i ekonomiji suradnje koja recimo u Estoniji pokriva usluge Ubera. Za mene je bilo ovo nešto posve e, novo. Nadam se da sam odgovorila na svih 20 tetak e, pitanja. E, želim vam još jednom zahvaliti na ovoj vrlo, vrlo dobroj raspravi. To je za mene bilo nužno iskustvo. Još jednom naglašavam kako smo mi predani ostvarivanju ciljeva našeg predsjedništva. Hvala. Hvala lijepo. Hvala vam što ste u tako malo vremena uspjeli odgovoriti na sva pitanja. Hvala vam isto tako i na vašoj nazočnosti. Mislim da možete računati na vrlo dobru suradnju sa odborom za promet i turizam. Vi ste ovdje također načeli neka nova pitanja kao što je ekonomija suradnje, digitalni paket i paket mjera za mobilnost koji će zahtijevati mnogo vremena, ali mi ćemo s velikim zadovoljstvom surađivati s vama. Hvala vam još jedanput i vidimo se uskoro. Hvala i ja se nadam da ću u sljedećem razdoblju mnoge od vas e, susresti u Talinu. And I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 Ako nemate ništa protiv, molim vas da iziđete iz dvorane ako želite razgovarati međusobno. Dakle, nastavljamo s radom. Ja ću sada zaželjeti dobrodošlicu e, povjerenici, iako smo se već u više navrata susreli na raznim mjestima. Dakle, želim e, dobrodošlicu gospođi Bjenkovskoj. Hvala vam e, što ste došli i što ste se odozvali na naš poziv i što ćete nam danas nešto reći o europskoj politici u području turizma. E, to je sektor koji je izuzetno važan za gospodarstvo u Europskoj uniji i gospodarstvo država članica. Nakon toga ću dati riječ osobi koja je nadležna e, za radnu skupinu za turizam i nakon toga gospodinu Wagneru koji je predstavnik u odboru regije. E, dakle, Dakle, e, dobro, lijepo vas molim, povjerenice, da nam date svoju viziju turizma, imate dvadesetak minuta. Dvi minute? Ne, dvadeset minuta. A, dvadeset minuta, u redu. Dakle, imate vremena. I think it's too much, you are too generous, but uh, <laughs> Madam Chair, honorable members, uh, as, as you may remember, it was a... Poštovani zastupnici i zastupnice, Pred malo od više od godinu dana sam bila u ovom odboru, pa mislim da je dobro vrijeme da opet govorim. Ali neću govoriti o širokim vizijama, već ću reći nešto o napretku koji smo postigli, a govorit ću i o novim akcijama i novim idejama na kojima radimo E, od našeg zadnje razmjene mišljenja mnogo se e, dogodilo, ne samo u smislu naših akcija, već i u e, široj političkoj situaciji koja je postala još teža. Govorimo o terorističkim napadima. Ne možemo ignorirati činjenicu onoga što se dogodilo. Dobra vijest, jako dobra vijest je to da turizam u Europi cvate. E, imali smo 21 milijun više turista koji su stigli. E, sada imamo 500 milijuna turista u Europi. Mislim da je jako važno da je turizam porastao za 3%, što je iznad prosjeka europske evropske ekonomije. E, to je dobro došlo ali znamo da se sektor suočava sa mnogim izazovima, naravno kao i drugi sektori. E, investicije su niske, naročito za inovativna rješenja, to jest recimo za e, turističku kulturu. E, zatim u digitalizaciji i novim modelima poslovanja, mm, mm, mm, govorim ovdje o, ekonomiji suradnje. I, I treći izazov, a to su vještine. E, zapošljavanje i zadržavanje ljudi sa e, vještinama, e, digitalnim, poduzetničkim vještinama i tako dalje. Konkurencije od novih destinacija Azije i pacifičkih regija je također važna. Komisija ne može riješiti sve te izazove. Naše odgovornosti ovdje su ograničene, ali ono što možemo učiniti i na što se sada fokusiramo jeste da usredotočimo naša ograničena sredstva na stvaranje e, e, okvir podrške trebamo koristiti e, evropske e, fondove i sredstva na najučinkovitiji način. Imamo razne trendove financiranja turizma. Na primjer, e, evropski strukturni fondovi u kombinaciji sa FCM. to je vrlo inovativan pristup. Projekti u turizmu se uvijek financiraju iz ova dva izvora. E, e, također e, imamo vodič za financiranje u turizmu. citiramo sve dostupne fondove koje se u turizmu mogu koristiti. Kao odgovor na vaše pitanje prošle godine E, taj vodič je sada dostupan na svim jezicima e, Evropske unije. Radimo i zajedno i sa e, lokalnim zajednicama. To je naročito važno u regijama gdje je turizam jedna od najvažnijih industrija imamo niz investicijskih projekata i sredstava. To možemo financirati evropskim e, sredstvima Evropske unije i privatnim instrumentima. 55 e, evropskih regija su se već pridružile platformi i one e, sada rade na 11 tematskih sektora. Drugo, nova ekonomija E, podržavamo e, turistička poduzeća u korištenju digitalnih instrumenata. Imali smo upravo jedan kongres o primjeni ICT-a u turizmu. Želimo e, da digitalizacija bude dostupnija za turističke poduzetnike Europski parlament i vijeće i dionici su nas zamolili da dademo e, savjete za sektore, pojedine sektore, pa smo organizirali nekoliko e, radionica, recimo za e, smještajne kapacitete i tako dalje. Trebamo raditi na regionalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini E, mi potičemo ta načela. I treća tema su vještine. Mi e, e, podržavamo novu posvećenu platformu za turizam. Važno je za nas da u, da turizam bude jedan od sedam sektora na kojem ćemo primijeniti ovu inicijativu. Surađujemo s industrijom na dugoročnoj strategiji za definiciju vještina koje moramo imati da bismo bili konkurentni. E, turizam je jedan od tih sektora. Nakon e, toga e, surađujemo sa sindikatima, radimo na obrazovanju, osposobljavanju Imamo novac za takove akcije i imamo gotovo 5 milijuna eura u Kozmu i e, Erasmusu. surađujemo sa lokalnim vlastima i industrijom na zajedničkim promotivnim aktivnostima. Europska putnička agencija je također naš e, suradnik. Imamo platformu u kojoj imamo privatna i javna sredstva. E, to nas dovodi do inovativnih solucija. E, imamo recimo važan element u turističkoj ponudu je kulturno nasljeđe. Turizam i kulturne kreativne industrije E, radimo na implementaciji Quid projekta. E, e, imat ćemo projekt koji će otkriti skrivene dragulje u turističkim ponudama. Naročito polažemo pažnju onim kulturnim i projektima i projektima koje uključuju kulturno nasljeđe Važno je također znati kako integrirati e, kulturnu kreativnost u bolje u turističku ponudu. Naravno, sve te akcije mogu biti uspješne samo ako e, surađujemo sa drugim dionicima, s industrijom koja je u srcu svega, ali i sa državama, članicama, regijama. Ta tu suradnju treba pojačati yym to je timski napor, timski rad. Sljedeće ćemo godine slaviti e, turističku godinu Europa Kina i godinu europskog kulturnog e, nasljeđa. To su velike šanse koje moramo najbolje iskoristiti kako bismo se pokrenuli prema novim e, oblicima kreativnim i oblicima turizma održivijim oblicima turizma. Evo, to su naši planovi za budućnost. Veselim se našoj raspravi i vašim primjedbama i pitanjima. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Evo, imamo sada raspravu. E, Daću odmah riječ gospodinu e, Iliku koji će nam pokazati e, što radi radna skupina za turizam. E, vi govorite o sutrašnjim izazovima za turizam. Izvolite, gospodine Erik, imate riječ. To egy gyors beszámolót arról, hogy mi az, ami a legfontosabb. A... Dakle, ovo su neka ključna pitanja za radnu skupinu u Europskom parlamentu. Imam nekoliko napomena. Htio bih se osvrnuti na tri pitanja. Kao prvo, odbor za promet je uz potporu naše predsjednice poduzeo jednu inicijativu. Prošli tjedan je donesena odluka da Europski parlament potpiše jedan e, sporazum sa e, turističkom udrugom UN-a, riječ je o jednoj svjetskoj agenciji. Mislim da je to vrlo važno i to pozdravljamo. na jesen će predsjednik Tajani potpisati taj sporazum zajedno sa UN-om. 27. rujna će se održati e, Dan turizma u Europskom parlamentu. Tu će također nazočiti predsjednik parlamenta, dakle on će biti pokrovitelj tog događaja. Ja sam predložio predsjednici da u tome sudjeluje i odbor za promet i ne samo u svojstvu promatrača, nego kao domaćin zajedno sa predsjednikom Europskog parlamenta. I sada ću se osvrnuti na dnevni red. Zajedno sa strukovnim udruženjima i odborom regija mi smo sastavili jedno pismo gospodinu Junkeru mi smo u tom pismu zatražili da odbor ugradi u svoj program rada i ulogu turizma. Velik broj zastupnika je to potpisao, oni koji e, još nisu, a žele to učiniti, mogu se obratiti tajništvu. Nakon izlaganja povjerenice. Htio bih još reći da neovisno tome što imam simpatije prema komisiji, moram reći da smo mi bili u više navratom nazvačnosti povjerenice, primjerice na Malti, na turističkom forumu i mislim da ona osobno uistinu mnogo poduzima za promicanje turizma, no mi zastupnici nismo u potpunosti zadovoljni radom i rezultatima ove komisije. Predsjednik Juncker nije u stanju izgovoriti riječ turizam, e, niti je u stanju da se to ugradi u strateške dokumente ili pak u program za EFSI, a istovremeno, e, dakle, mi zbog toga ne možemo biti zadovoljni. I zato mi je drago da imamo dvadesetak e, stručnjaka iz e, turističkog sektora. Dakle, ovaj sektor e, čeka, dakle, očekuju se neki rezultati. Svi znamo važnost turizma u ovoj dvorani i želim pitati povjerenicu sljedeće, kako možemo pokrenuti zajedničke aktivnosti kako bi nadležne osobe iz Europske komisije i svi povjerenici, svi odjeli i glavne uprave prepoznali važnost toga da mi ovdje u Briselu E, nemamo samo ulogu zakonodavca, mi isto tako moramo biti u stanju e, raditi kao lobisti, jer e, u području rada komisije postoje mnogi segmenti koji su povezani s turizmom, ali to treba uvrstiti u radni program komisije. Nadalje, komisija bi trebala izraditi strategiju za razvoj turizma. Ukoliko želimo da se otvore nova radna mjesta, e, ako želimo da se pokrene europsko gospodarstvo, kao što to tvrdi gospodin Juncker, onda to možemo postići i zahvaljujući turizmu. No, e, očito je da predsjednik komisije nije svjestan te važnosti turizma, zato bih uputio sljedeće pitanje povjerenici. Kako vam mi možemo pomoći u lobiranju? Što možemo učiniti kako bi se postiglo da i odjel za turizam bude veći jer mislim da najprije treba dakle zaposliti još ljudi u tom odjelu, odnosno u glavnoj upravi koja je nadležna za turizam i srodna pitanja. Zahvaljujem još jedan put najtoplije povjerenici na njezinom radu i želim još jedan put istaknuti da je ona vrlo dobar partner za sve koji rade u turizmu, no mislim da treba uistinu odlučnije lobirati, to je važno, kako bi svi prepoznali važnost turizma. Hvala, ću prije svega riječ gospodinu Van de Kampu. Gospođo predsjedavateljice, hvala vam lijepo. Želim samo reći da ću govoriti na nizozemskom. Kao prvo, hvala vam Ovo su sve dobre informacije unatoč e, terorističkim e, prijetnjama, naime turizam bilježi e, rast u Europskoj uniji, što je neobično važno za gospodarstva. Tu je i radna skupina za turizam e, kojoj želim zahvaliti. Kolege se pokušavaju usredotočiti na turizam unutar ovog odbora upravo zbog njegove važnosti u okviru gospodarstva. Dakle, tomu se moramo kao odbor više posvetiti. Slažem se e, s kolegom iz Mađarske. Naime, ako komisija smatra da je turizam toliko važan, onda bi komisija e, trebala naći mjesto za, turizam u svom programu radu za 2018. govoriti o digitalizaciji i drugim važnim izazovima koji su pred nama. Kad kad zaboravljamo da turizam ima vrlo važnu budućnost u europskom e, gospodarstvu. I upravo u e, tom kontekstu moramo sagledavati e, zaposlenost. Naime, nedostaje nam kvalificiranih ljudi koji mogu upravljati hotelama, koji mogu voziti brodove i ostala vozila i to je područje dakle u kojem bi e, komisija mogla mnogo toga učiniti, e, pružiti razno razne poticaje. Tu je važan i kulturni aspekt. Mi u Nizozemskoj vidimo da se e, da dolazi do porasta i turizma na selu, na e, gospodarstvima i to je na neki način poveznica između ovih politika i poljoprivredne politike. Kada pak dođemo do e, regija, mnoge regije su posve usredotočene i usmjerene prema turizmu i na tome treba razviti. Hvala. Hvala gospodine Vanderkamp. Hvala što ste si uzeli vremena da dođete u naš odbor. Zaista mi je drago da ste ovdje, da vidimo veću otvorenost europskih institucija u posljednjih nekoliko godina, e, a i da turizam igra sada sve važniju ulogu u našim agendama Mm, govorim i o roamingu i o portabilnosti brojeva mobilnih telefona. Ovo je godina europskog kulturnog nasljeđa. Mi želimo prezentirati naše bogatstvo. To moramo uvijek raditi u zajednici s turizmom. Stoga podupiremo one projekte koji se bave ovim temama europskog kulturnog nasljeđa. Zajedno s kolegama iz Europskog parlamenta e, podnijeli smo jedno, jedan prijedlog za e, jednu mjeru u turizmu, to je za diversifikaciju turističke ponude. Nažalost moramo ustanovi, ustanoviti da u turizmu nemamo instrumente koji, e, se, e, koji su upravo ciljani za ovo područje. Ono što je rekao kolega Istvan i ja e, sam to nekoliko puta naglašavala sa ovom međuskupinom e, za razvoj evropskog turizma. E, mi trebamo i europsku strategiju za turistički promet. E, moramo se suočiti sa zaštitom potrošača. Kvalifikacije u tom sektoru su također važne moramo se prilagoditi digitalizaciji. Istovremeno ne smijemo izgubiti iz vida sigurnost. E, molim vas za vašu podršku. I još jedna primjedba s moje strane. Od 5. rujna ove godine ćemo ovdje u parlamentu imati jedan događaj, jedan event uz pomoć predsjednika Tajanija i u suradnju e, odbora za promet, kao što znate. Prošle godine, kao što znate, e, smo također imali takav event. E, povjerenik Navračić je sudjelovao i bio s nama. Ovdje e, ove godine ćemo imati jedan cijeli za, dan za to i nadam se da ćemo onda na kraju e, im e, potpisati deklaraciju u sudjelovanje svih klubova. nadamo se da će i komisija dati jednu deklaraciju o važnosti europskog turizma Nadamo se da će ta deklaracija biti e, početna točka za potporu europskog turizma. Mi ovdje u odboru za promet i turizam e, polažemo veliku važnost na razvoj turizma. Hvala vam na izlaganju. Imam nekoliko pitanja. Ja meni se čini da je turizam na neki način pepeljuga. E, naime, e, mnogo država članica ne priznaje njegovu važnost, e, pa čak ni vlade, a naročito kada govorimo o prihodu koji on generira a riječ je o ljudima koji e, se kreću od točke A do točke B e, tražeći odmor ili u svrhu rada. Dakle, moramo osigurati da se kvalifikacije e, međusobno priznaju u Europskoj uniji. To je neobično važno u ovom sektoru. Potom, umjesto E, umjesto da razmišljamo o e, kratkoročnim zaposlenjima, nego da razmišljamo o tome kao značajnom sektoru pružanja usluga te e, o mogućnosti pravih dugoročnih e, e, obuka. U Jedinjenoj kraljevini kao i e, drugim državama članicama imamo i primjere prevara. Dakle, ljudi recimo rezerviraju vilu u nekoj državi, dođu u tu državu, dođu na to mjesto, pa se ispostavi da tu nema nikakve, nikakve vile. Dakle, Dakle, za sve to, sve to možemo povezati s povećanjem rezervacija koje se obavljaju preko interneta. Moramo povećavati svijest o tom problemu jer se mnogi ljudi nađu u teškim situacijama. Druga stvar je prevara s osiguranjima. Dakle, ljudi odlaze na e, odmore, ne samo u Ujedinjenoj e, kraljevini, i recimo pretvaraju se da su se razbolili, da su otrovani od hrane u hotelu. što je posljedica? i jest prevara osiguranja, a sve to povećava troškove ne samo za potrošače, nego i za organizatore e, putovanja. Svi dionici bi trebali na razini vijeća promisliti o tome i razmisliti na koji način mogu broj takvih prijevara smanjiti. Nisu to vesela pitanja, ali moramo se s njima uočiti. E, riječ je o osam zemalja članica e, te mi se čini da bi se e, zajednički na neki način mogli iznijeti s tim problemom, no u svakom slučaju hvala vam na izlaganju. Gospođa Bilbao. Hvala predsjedavateljice. Dobar dan e, svima. Hvala povjerenici na njezinu izlaganju. Čini mi se da korak po, korak se e, bližimo cilju prije osam godina e, u u odboru smo čuli da se ne može mnogo toga učiniti, a evo sada nam povjerenica kaže e, kako postoje izvjesni kapaciteti za odgovor na izazove koje se pojavljuju u turizma. E, jest e, spor, ali je ipak e, napredak. Mnogo je točaka dotaknuto u ovom izlaganju. Mi moramo raditi na postizanju održivog turizma u Europi i gospodarski gledano i socijalno gledano. U nekim područjima to međutim nije slučaj. I stoga moje pitanje Koordinirali povjerenica s drugim povjerenicima koji na neki način imaju veze sa turizmom. Iz nekih izvješća razvidno je da sve više i više ljudi će putovati e, sljedećih godina. Vi ste spomenuli brojku 21 milijun e, turista u sljedećih, e, sljedećih godina. Znači, brzo ćemo se suočiti s brojkom od 80 milijuna turista godišnje. Mi nemamo za to potrebitu strukturu. Imamo probleme u zrakoplovstvu u smislu zajedničkog europskog neba. Dakle, pitam se, e, surađujete li vi s vašim e, kolegama, primjerice povjerenikom za, e, zaduženim za ribarstvo, mi smo u parlamentu nedavno usvojili izvješće koje govori o poveznici ribarstva i turizma. Možda nešto možemo učiniti i u tom području. Također naglašavamo potrebu za uvođenjem, e, da tako kažemo, europskog e, turističkog brenda, dakle da se europski turizam označi na neki način. Pogledajte neke nove e, internetske platforme. Dakle, netko bi trebao biti odgovoran da je hotel s tri zvijezdice koji se kao takav reklamira na internetu doista to i bude hotel s tri zvijezdice Dakle, da postoji tijelo koje to na neki način e, jamči. dakle da je riječ o hotelu s tri zvijezdice, o bed and breakfastu. E, moramo unijeti i imati zajednički standard. Mislite li da ćemo u budućnosti moći govoriti e, o europskim školama koje će davati sličnu razinu znanja za ovaj e, sektor. Kad govorimo recimo o kvaliteti u turizmu, bismo li trebali uzeti u obzir i u i obuku recimo u Baski postoji kulinarski e, centar ljude se e, obučava kako kuhati i i onda oni mogu raditi u cijeloj ugostiteljskoj e, industriji, no može li se to učiniti i s drugim aspektima u turizmu? Hvala lijepa. Postavit ću pitanje, a onda ću morati otići. Možete li nam nešto reći o biciklističkom turizmu? Govorili ste o održivom turizmu. Turizam može sam sebe uništiti. E, turizam daje Evropskoj uniji 4 e, milijardi eura, a Eh, veliki brodovi eh, daju 39 milijardi. Eh, sa biciklističkim turizmom također možemo prosperiti. Ja sam prošle godine se vozio 500 km na obali Istočnog mora. Tu su bili veliki natposi uz potporu Evropske unije Eh, imali smo prekrasne biciklističke staze, eh, to su eh, euro velo putevi u, Poljsku, u, Poljskoj nisam vidio takove nas, natpise. vidio sam samo poljska imena. Kako Europska Evropska komisija može davati sredstva a ne naglašavati dodanu vrijednost Evropske unije, jer ona sudjeluje u tom projektu. Druga stvar, 10-15 km sam našao e, koje su bili nepod, nepodnošljivi. Za 5 km sam trebao 3 e, sata. E, da se to popravi, to je bilo u Poljskoj, Poljska bi imala dobar imidž E, neki nizozemci su bili sa mnom, rekli su nikada više u Poljsku. E, kako možemo ubrzati poboljšanje biciklističkih staza? Tu treba mnogo toga učiniti. E, na to trebate paziti kad dajete novac za euro biciklističke staze u Europi imamo evropske novce za e, biciklističke staze, trebamo garantirati da natpisi to naglašavaju. Sudjelovanje Evropske unije. Hvala lijepa e, gospodine Tramer, Arnu. Hvala. Hvala vam na izlaganjima i vi ste u pravu. E, s obzirom na više od 550 milijuna turista, Europska unija je prvo odredište za turiste. Istina je također da je turizam neophodan za europsko gospodarstvo, posebice nakon krize koja je počela 2008. godine u zemljama koje nisu uspjele e, dovesti svoje gospodarstvo u red, posebno one koje su u eurozoni. U e, Francuskoj na turizam otpada 7 8% BDP-a, dakle nešto tri bazna boda manje od industrije. Međutim, posebno je važna Njemačka u tom kontekstu, jer Njemačka ima najveći deficit, 30 e, milijardi eura dakle, u trgovini i isto tako 70 milijardi eura deficita više nego Kine više nego Kina. Vi ste spomenuli neke važne izazove kao što su ulaganja, digitalizacija, ekonomija dijeljenja e, i tako dalje i slažem se s vama, no mislim da postoje i neki drugi prioriteti ukoliko uistinu želimo razvijati turistički sektor u Europskoj uniji. E, istina nisu svi u našoj nadležnosti. Iznenađuje me da nitko nije spomenuo terorizam, s obzirom da je terorizam pogađa sve glavne gradove u Europskoj uniji, a u Francuskoj je to izazvalo 3 milijuna turista manje zbog terorističkih napada. Što se tiče sigurnosti, jučer je 20 e, turista napadnuto u blizini zračne luke u Rosiju, tako da uistinu postoje problemi e, sa nesigurnošću. E, da, dakle, tu su isto tako i neki letovi prema grčkim otocima, a dakle i na grčkim otocima se e, dolazak migranata odrazio na turizam. Osim toga, ako danas e, provedete tri tjedna u Turskoj ili u e, Dominikanskoj republici u skupom hotelu, to je jeftinije nego da provedete isto to vrijeme u Grčkoj u hotelu niže kategorije. Zatim što se tiče gradskog prijevoza, a u Francuskoj, gospođo Tele, vi znate da gradski prijevod, prijevoz nije prilagođen sigurnosti turista, posebno ljeti. Zatim tu su isto tako i zastoji u prometu, štrajkovi, svima nam je to dobro poznato. Za mene su i to prioriteti, jer ako se ti prioriteti ne riješe, dobro je da imamo radnu skupinu za razvoj turizma, ali ne shvaćam na koji način ako već imamo ta ograničenja na razini Europske unije, možemo djelovati e, i rješavati te legitimne brige turista u Europi koji se sada plaše doći e, na naš kontinent u Europu. Hvala vam. Hvala. Gospodin Marek ima riječ. Izvolite. Mhm. Hvala vam lijepo, predsjedateljice. Ja i povjerenica Bijenkovska smo iz s juga Poljske, iz Šleske i tu e, je, su, radnici imaju vrlo važnu ulogu. Zato želim zahvaliti povjerenici na uloženom trudu i mislim da je e, zahvaljujući njezinom zalaganju došlo i do došlo i do porasta u turizmu, na tome smo joj vrlo zahvalni. Također mi je iznimno drago da danas možemo raspravljati o nekim projektima u budućnosti. Što se tiče rada Europske komisije u predstojećoj godini, htio bih smenuti također pitanje e, turizma za osobe s invaliditetom i za starije osobe. Mislim da je to jedna dodatna tema o tome bi trebalo dodatno porazgovarati. Taj oblik turizma iznimno je važan, budući da će to dovesti do daljnjeg gospodarskog razvoja. E, budemo li razvijali tu granu turizma, otvorit ćemo se prema velikom broju novih klijenata, a e, to bi značilo također da će se produžiti turistička sezona i konačnici to će omogućiti osobama s invaliditetom da se putem turizma bolje integriraju, da se više osjećaju europskim građanima, te da bolje i više uživaju u godini kulturne baštine e, koju ćemo obilježiti sljedeće godine. Naime, e, turizam će omogućiti jedinstvo europskih država i građana i takav dostupan turizam može biti dobar brend za europski turizam. U SAD-u e, postoje vrlo dobri zakonski propisi, tako da je u posljednjih 30 godina turizam postao pristupačni za tu kategoriju klijenata nego što je to slučaj u Europi. Klijenti su zadovoljni oni su navikli na određenu razinu standarda i to očekuju, no nažalost e, ne događa se često da se takvi standardi primjenjuju i u Europskoj uniji. Europski parlament sada e, radi na finalizaciji e, direktive o pristupu za osobe s invaliditetom. Dakle, mi sada radimo na finalizaciji toga dokumenta. Taj dokument se neće izravno baviti pitanjem e, uređivanja e, ovog pitanja u turizmu, međutim dotiče se pitanja prometa. Uvjeren sam da nam u Europskoj uniji trebaju zajedničke i dosljedne mjere kako bismo promicali dobre rješenja u području pristupa za osobe s invaliditetom. Možda bi bilo dobro da imamo i neku vrstu europske oznake za e, pristupačnost za osobe s invaliditetom. To bi dakle omogućilo e, da se promiču neke odredišta, ali mislim da bi isto tako ohrabrilo e, turističke destinacije da se hvale svojim rezultatima u području E, pristupačnosti za osobe s invaliditetom i nadam se da bi to moglo biti dodana vrijednost za sve nas, dakle sve nas evropske građane, budući da je u Europi oduvijek e, postojala ta e, civilizacijska zadaća i volio bih da turisti kada odu iz Europe svima mogu reći kako i što smo mi poduzeli kako bi turizam bio pristupačan, e, kako bi turističke usluge bile pristupačne za osobe s invaliditetom. Hvala vam lijepo. Izvolite, ja bih e, htjela pozdraviti povjerenicu i želim je zahvaliti na njezinom današnjem izlaganju i predstavljanju akcijskog plana. To je organizirano u suradnji s odborom i sektorom. Kao što vidite, mi eurozastupnici smo ambiciozni i uvijek e, tražimo više. Htjeli bismo da se stvore nove prilike za ovaj sektor kako bi se on mogao razvijeti na način koji je gospodarski i socijalno održiv, ali isto tako i ekološki održiv. Nema nikakvog smisla da se govori o tome koliko je važan e, turistički sektor. Svi u ovoj dvorani znaju koliko važnu ulogu ima e, u gospodarstvu e, na našem kontinentu i zato želim zahvaliti povjerenici na svemu što je poduzela za ovaj sektor. Dakle, treba raditi na ulaganjima, digitalizaciji i na e, osposobljavanju i obuci. Dakle, ono što nam treba su, e, je visoko kvalificirana radna snaga u turizmu i svi trebamo poraditi na tome. I zato bih zatražila još nešto od Europske komisije. U ime sviju nas, molim vas da prenesete ovaj zahtjev kolegije povjerenika, jer je riječ o jednom horizontalnom pitanju budemo li u stanju ostvariti dobru koordinaciju sa drugim sektorima poput poljoprivrede, moći ćemo uistinu e, snažno obraniti turizam. 2015. godine smo razgovarali o akcijskom planu sa konkretnim aktivnostima, to je ono što nam treba, no trebamo poduzeti konkretne mjere kako bismo doprli do građana. Treba raditi na pitanjima kao što su ekonomija dijeljenja. Od 2015. godine održavamo sastanke. Ja sam se sastala sa predstavnicima Ubera i BlaBlaCara i e, Trip for Wheels. Dakle, imali smo sastanke ovdje u parlamentu, no svakih, e, svake tri godine čujemo e, iste probleme e, od strane sektora da postoji fragmentacija, da ne postoje mjere za ekonomiju dijeljenja. Dakle, zanima me na koji način bi se to moglo ublažiti e, kako bismo mogli eksplicitnije i konkretnije e, reagirati što se tiče ekonomije dijeljenja. Sljedeće godine će se uspostaviti tješnje veze između Europske unije i Kine. Pa treba analizirati bolji pristup rada prema regiji, jer nam treba više posjetitelja u Europi, a kako bismo to postigli moramo ostvariti bolju suradnju s regijama. Zato bih eh, htjela postaviti sljedeće pitanje komisiji. Što poduzima kako e, bismo se okrenuli prema nekim novim partnerima? Postoje različiti oblici turizma, kao što su kulturni i seoski turizam. Pitanje je na koji način možemo raditi na promjeđbi tih e, turističkih grana, kako bi se povećao broj posjetitelja u turizmu. Zatim, što je sa sezonom? Što se može učiniti na suzbijanju negativnih e, posljedica e, sezone, dakle turističke sezone. Pritom mislim na mjere koje se poduzimaju u državama članicama e, kako bi se zapravo postigla bolja ravnoteža između sezone, predsezone i postsezone. Mi bismo htjeli da se turizam uključi u radni program komisije, da postoji strategija za turizam, jer mi želimo čuti od vas da će svi ravnatelji glavnih uprava raditi na promicanju e, turizma, a mi ćemo svakako biti tu kako bismo vam pružili potporu. Hvala vam lijepo. Molim vas da malo skratite e, kako bismo dali povjerenici mogućnost da odgovori na vaša pitanja. Gospođa Evans, hvala. Želim zahvaliti komisiji na zanimljivom izlaganju. Drago mi je e, što čujem da turizam e, postiže dobre rezultate. Ja sam iz Walesa, mi smo mala zemlja, tako da smo mi morali raditi na razvoju turizma. Jučer je objavljeno jedno izvješće u kojem stoji da mi nismo iskoristili e, to u punom potencijalu. Drago mi je da je ovdje stavljen naglasak na obuku te na e, pružanje savjeta o dostupnim financijskim sredstvima te platformama koje omogućuju uključivanje regija u um, ovaj proces. Prije svega želim e, podržati ono što je rečeno vezano uz turističke usluge za osobe s invaliditetom i osobe koji imaju smanjenu mogućnost kretanja. Mi smo o tome u više navrata govorili na sastancima odbora, ali isto tako je važno e, staviti naglasak na održivi turizam, dakle da se radi na razvoju biciklističkih staza, da se vidi na koji način se mjere e, ublažavanja klimatskih promjena mogu ugraditi u turizam, na koji način klimatske promjene utječu na turizam, ali to je isto tako prilika da se zaštiti e, prirodna e, kulturna industrijska baština. Kao što je već rečeno, za nas je važno da se svi jezici kulture razvijaju i prepoznaju, uključujući i manjinske jezike. To je za nas iznimno važno. E, što se tiče održivosti, e, mi vjerujemo da je to uistinu od središnjih značaja za razvoj turizma. E, Bili, komisija je bila za to da postoji zasebna proračunska linija za održivi turizam, to je ranije postojalo i mi bismo htjeli da se to ponovno ponovno izdvoji u proračunu. Hvala gospođo Evans. Prije nego što nastavimo, Htjela bih e, pozdraviti e, skupinu posjeditelja udruge Dextera koje je pozvao gospodin Muzilje. Oni su danas s nama. Vrlo su mirni. Tu su u dnu dvorane. U svakom slučaju lijepi pozdrav i dobrodošli na sastanak našeg odbora za promet i turizam. I molim vas da prenesete naše pozdrave gospodinu dobro Dobrodošli. Nastavljamo sa daljnjim javljanjima za riječ. Gospođa Delmonte, izvolite. Hvala predsjedavateljice, no zahvaljujem e, i povjerenici, e, posebice što je spomenula vodič, e, odnosno priručnik za pristup europskim fondovima u turizmu na svim jezicima. Međutim, meni se čini da još postoji mnogo teškoća u smislu pristupa tim financijskim sredstvima, naročito za mala i srednja poduzeća kada smo kod te teme, e, pitam se što se može učiniti kako bi se situacija poboljšala i kako bi se olakšao pristup, e, pristup fondovima. Drugo pitanje odnosi se na digitalizaciju. E, ne mislite li da bi trebalo uvesti e, veću transparentnost na internetske stranice koje se bave e, rezervacijama u turizmu? Riječ je u, u osnovi o algoritmu kojim se oni služe te e, bi trebalo vidjeti jesu li i kakvi ti algoritmi favorizirali e, neke e, oglašivače. Dakle, riječ je o mogućoj europskoj platformi za rezervacije i na kraju i ja bih istaknula važnost pristupačnosti, e, dostupnosti. Važno je da turizam bude e, otvorene za sve, za starije osobe, osobe s invaliditetom, e, dakle za sve osobe koje imaju poteškoće u kretanju i kojima bi se na taj način olakšalo i omogućilo sudjelovalo u turisti. Hvala. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala. Kod nas je turizam također e, grana od izuzetnog značaja i to unazad 25 godina. E, to je također dovelo do porasta zapošljavanja. Osobno smatram da bi se turizam trebao razvijeti na regionalnoj razini ne postoje nekakva europska rješenja ili nacionalna rješenja. Mislim da je to uistinu jedno regionalno pitanje. Da kako države članice moraju dati svoju potporu turističkoj industriji, a isto vrijedi i za Europsku uniju. Kada e, pitam svoje prijatelje u Europi što Europa može poduzeti za razvoj turizam. Svi spominju socijalni fond, regionalnu politiku, interreg. A najveća prijetnja našem turističkom sektoru upravo je upravo je smanjenje opsega primjene politike, kohezijske politike. Izvolite, gospođo Anna Sender. Hvala. Htjela bih zahvaliti povjerenici na iskazanom interesu za naš sektor. U 2012. godine imali smo jedan pripremni projekt pod nazivom Kalipso a zamisao je bila da se potakne socijalni turizam, dakle, koji bi bio usmjeren na starije osobe ili pak na mlade, i to izvan turističke sezone. A cilj je bio da se pomogne tim kategorijama turista e, da mogu otići na godišnji odmor izvan sezone. Tu se spominje i srebrno gospodarstvo, zapravo počeva na solidarnosti među generacijama. Primjerice, e, umirovljenici koji imaju određena sredstva mogu na taj način pokrenuti gospodarski ciklus. A to ujedno može biti korisno i za njihovo zdravlje, e, za fizičku spremnost, za društveni život i upoznavanje Europe, što je uvijek dobra zamisao. Dakle, turistički sektor bi trebao stvoriti više radnih mjesta e, izvan turističke sezone, dakle u tom razdoblju. Riječ je o inicijativi koja uključuje i platformu STEAM, kojom bi se trebalo pružiti pomoć hotelima. Naime, ta inicijativa je u to vrijeme bila dosta uspješna, te smo mi mislili da bi se to moglo pretvoriti u um, jednu drugu inicijativu koja bi bila još većeg opsega u sljedećih nekoliko mjeseci. Dakle, na koji način izgraditi most između tog takozvanog srebrnog gospodarstva i potrebe da se pomogne u turizmu kako bi se prevladao taj e, sezonski karakter. Evo, čuli smo velik broj pitanja. Omogućit ću vam da najprije udahnete prije nego što počnete s odgovorima, a u međuvremenu dajem riječ gospodinu Wagneru, predstavniku odbora regija. Vi ste bili suizvjestitelj jednog izvješća E, koje se tiče suradnje na regionalnoj razini e, Europske unije. Sada ću vam dati riječ na nekoliko minuta kako biste vi unijeli jedan novi dašak u našu raspravu, a vi ćete imati vremena da se pripremite za odgovor. Izvolite. Hvala lijepa uvažena gospođo predsjednice, gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici i zastupnice. E, zahvaljujem e, odboru e, TRAN i radnoj skupini za turizam što su me pozvali. Mi smo i pred nekoliko mjeseci napravili jedan opsižan izvještaj o turizmu. Eh, ja sam gradoničelnik jedne eh, turističke zajednice u turizmu i znam što turizam znači za rast i zapošljavanje. Eh, ja i moji kolege znamo što nas tišti u turizmu E, i što moramo učiniti da bi turizam bio i dalje uspješan. E, gospođo povjerenice, nije tajna i to je već spomenuto nekoliko puta da turizam je važan za lokalne zajednice. Statistike Europske komisije to potvrđuju ako pogledamo gospodarski učinak tu, tu, turizma, turizam doprinosi 12% e, BDP u Europi, a 12% svih radnih mjesta dolaze iz turizma. Tu su naročito zaposleni i mladi ljudi i početnici. Također je to važno i za integraciju migranata i izbjeglica. Turizam je e, pokretač stvaranja radnih mjesta. U mnogim regijama Europe je e, to važan faktor za stabilnost stabilnost. 2016. u Portugalu je otvoreno 45 tisuća novih radnih mjesta u turizmu. E, Grčku ne bismo mogli bili spasiti bez turizma. Više od 2%, 2 e, milijuna e, njemačkih građana zahvaljuju svoj dohodak turizmu. U Poljskoj i Slovačkoj žene imaju dvostruku šansu da dobiju zaposlenje u turizmu nego na drugim sektorima. E, turizam je adut za mnoge e, sektore, a i e, on se je također element u borbi protiv nezaposlenosti. To je važno za milijune malih i srednjih poduzeća. Naša zadaća da im olakšamo život. Odbor regija stoga podcrtava E, ulaganja e, malih srednjih poduzeća i potrebu da e, smanjimo birokraciju za mala i srednja poduzeća. Relevantne investicije moraju stoga biti odražene u regionalnoj i poljoprivrednoj politici nakon 2020. godine. E, moramo e, imati ciljane investicije na području digitalizacije, e, energetske učinkovitosti i upravljanje kvalitetom. Kako bismo imali prekogranične projekte u turizmu, moramo imati E, stalnu proračunsku liniju za poticanje prekogranične projekata u europskom turizmu u godišnjem proračunu Europske unije. Također trebamo regionalne investicijske platforme za MSP-ove koje će dobivati novac iz privatnih i javnih e, sredstava. E, žalosno je da mnoga poduzeća E, ne koriste sredstva e, ESIF-a, EFSI-a, e, jer ne poznaju dovoljno te mogućnosti. Stoga podupirem uspostavljanje jedne investicijske platforme za turizma u okviru Smart Specialization Platform. Uvaženi zastupnici i zastupnici, turizam je važan gospodarski faktor on daje nešto e, što mi tražimo u Europu jedan pozitivan pogled na zajedničku Europu, znati želja i veselje da e, veselje drugačije Europe, drugačijih pesaža, drugačijih kultura i drugih jezika. To nije samo po sebi razumljivo. Turizam u Europi je moguć samo onda ako želim, živimo u slobodnoj i otvorenoj Europi. Turizam doprinosi tome da razumijemo što znači biti europskim građaninom ili građankom. Kao turisti Europi mi smo zaštićeni kao europski građani E, mi rezerviramo sve za naš put od najboljih ponuđača, imamo prava povlaštenih putnika, kupujemo na unutarnjem tržištu, plaćamo zajedničkom valutom bez, gubitaka. U šegnjetskom prostoru smo, e, imamo zdravstveno osiguranje na našim destinacijama te e, povezanosti treba naglasiti. E, odbor regija bi želio da e, smo kao turisti svjesni da smo dio Evropske unije. Poštovana gospođo povjerenice, još želim nešto naglasiti što nam je svima na srcu. Turizam je e, područje gdje Europa mora djelovati zajednički. Moramo stvoriti e, okoliš u kojem e, turistička poduzeća mogu povoljno raditi. Kako bismo to postigli, zahtjevimo da komisija preradi turističku strategiju nakon 2020. E, gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. E, na kraju bih vas htio pozvati na jedan događaj 27. E, studenog 2017. To je konferencija na visokom nivou na temu turizam, ključna industrija za investicije u europsku budućnost. Već ste naravno pozvani, nadam se da ćete doći. U ime gospodina Platera e, želio bih i pozvati izaslanstvo radne skupine za turizam Europskog parlamenta na ovu e, konferenciju. E, cilj je nas zajedno sa bugarskim i austrijskim predsjedništvom vijeća da vas pozovemo na ovu konferenciju. E, veselim se vašem dolasku, a zahvaljujem i na pažnji. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala, povjerenice. E, ovdje je ustinu postavljen velik broj pitanja. Izvolite. Da, bilo je mnogo pitanja, ali i mnogo ideja. E, htjela bih prije svega reći da, kao što je spomenula gospođa Bilbao, da nemamo određene nadležnosti u turističkom sektoru i da nemamo zakonodavne ovlasti. To je činjenica i to još uvijek stoji. Ja mogu potvrditi da ja tjesno surađujem sa kolegama povjerenicima e, u vezi s raznim temama koje ću kasnije spomenuti. I zato bih htjela da reći da možda moji napori nisu prepoznati u ovome domu, ali mi uistinu dajemo sve od sebe. Htjela bih prije svega istaknuti da, i govorit ću iskreno, bi bilo bolje da imamo manji broj aktivnosti, ali da to budu aktivnosti kroz koje će se postići dodana vrijednost, nego da imamo raspršene ideje. Ovdje smo čuli velik broj ideja, možda možemo o tome razgovarati na bilateralnoj osnovi, da vidimo na koje ćemo se usmjeriti u našem radu u sljedeće dvije i godine. Htjela bih naglasiti da ne namjeravam revidirati e, strategiju za turizam. Zašto? Zato što e, ono što se nalazi u toj strategiji još uvijek odgovara potrebama i drugo, zato što mi se čini mnogo važnijim da donesemo industrijsku strategiju za Europu i možda se tu može turizam izdvojiti kao jedan zaseban sektor i tu se možda mogu pokriti neke teme koje su važne za turizam. Kao što znate, o tome razgovaramo već više od godinu dana s kolegama povjerenicima. Što se tiče radnog programa komisije za sljedeću godinu, to je e, proces e, na kojemu se radi u sklopu kolegija povjerenika, zato sam to htjela povezati sa ovim što sam prethodno rekla. Dakle, tu postoji čitav niz inicijativa u radnom programu komisije. Ali evo, rekla bih da ćemo u najmanju ruku imati taj, tu suradnju u području surizme između EU i Kine, budući da je to pod pokroviteljstvom predsjednika Junkera, tako da će taj dio e, koji se odnosi na turizam biti zastupljen u radnom programu komisije. Mi ćemo se za to zalagati, možemo o tome razgovarati, ali pitanje e, što vi možete učiniti za mene. Dakle, vi možete naprosto prenijeti poruku svima koliko je ovaj sektor važan za europsko gospodarstvo, posebno za neke države članice koje uistinu imaju veliki udio e, turizma u BDP-u. Dakle, možete prenijeti poruku o tome koliko je tu radnih mjesta i tako dalje, a ja ću odraditi svoj dio posla sa svoje strane. Ja e, također e, želim istaknuti da ću razmisliti o nekoliko ideja, možda dvije, tri ideje. E, spomenuli smo veze između turizma i kreativnim, e, i kreativ, turizma i kreativne industrije, zatim spomenuli smo ekonomiju dijeljenja. Mi na tome radimo Gospođa Montero je rekla da industrija proizvodnje čelika iskazuje zabrinutost e, vezano uz e, neke poteškoće u okviru ekonomije dijeljenja. No, kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, mi sada razmatramo mogućnost da definiramo čitav niz načela kod e, pokuša da se zakonski uredi područje ekonomije dijeljenja. U posljednjih nekoliko mjeseci smo se bavili ekonomijom dijeljenja e, e, temeljem jednog sektorskog pristupa. Ja sam u tijesnoj suradnji s kolegama te razgovaramo o e, pitanjima kulture, kreativnosti, dakle s povjerenikom Navračićem, zatim s povjerenikom Veom i povjerenikom Hoganom e, kada je riječ o seoskom turizmu i mogućnostima te prilikama koje e, nudi taj dio e, koji se nudi u tom dijelu. Mislim da je to također važno jer će to biti odgovor na pitanje gospođe Foster. Mi surađujemo i sa povjerenicom Jurovom na platformama ona je radila na pravilima transparentnosti za usporedbu internetskih eh, stranica. Mislim da je to možda tema o kojoj ćemo moći razgovarati u sljedećih nekoliko mjeseci. Tu, to je jedna učestala tema. Eh, tu u području turizma može biti riječi o eh, krivotvorenoj robi i tako dalje. Dakle, to će biti jedna aktualna tema u predstojećih nekoliko mjeseci. Što se tiče razvoja turizma prilagođenog osobama s invaliditetom, postoji web stranica komisije PAN 2 gdje se daju mogućnosti rezervacije, ali e, da kako da se tu još može, e, ima prostora za poboljšanje što se tiče promidžbe. Kada je riječ o razvoju novih vještina, Dakle, e, temeljem našeg e, plana za razvoj sektorske suradnje mi podržavamo dvije inicijative. Temeljem Erasmusa Plus riječ je o uspostavi platforme za ključne dionike u području turizma koji bi zajedno radili na akcijskom planu za potrebe razvoja vještina koje će biti potrebne u sljedećih 5 do 10 godina. Da kako te ćemo aktivnosti provoditi na nacionalnoj razini u vrlo su suradnji s državama članicama. Ponavljam još jedan put, budući da su naše ovlasti u turizmu vrlo ograničene i postoji vrlo jasna potreba u državama članicama i na razini regija da Europska komisija poveća svoju e, nazočnost e, u turizmu i iz tog razloga poduzmemo ove inicijative. Zatim u sklopu Kozmea mi želimo e, poboljšati imidž E, dakle, turističkih prijevoznika e, kako bismo privukli nove talente, odnosno turističkih subjekata. Što se tiče kvalitete, mi smo već ranije predložili da se uvedu načela e, standarda kvalitete e, na dobrovoljnoj osnovi, međutim e, nije bilo za to sluha e, u vijeću, tako da možda možemo, tako da se nije na tome dalje radilo, možda bismo mogli dodatno razviti tu ideju. Za sljedeće razdoblje trebali bismo imati možda samo nekoliko ideja, one ne moraju biti ugrađene u radni program inicijative gdje se nalaze samo najveće, najvažnije inicijative, ali u svakom slučaju što se tiče razvoja industrije tu mora turizam pronaći svoje mjesto. Što se tiče ovog brenda, odnosno oznake održivog turizma, ove godine obilježavamo godinu održivog turizma pod pokroviteljstvom e, VTO-a. Mi aktivno e, surađujemo na tome primjerice što se tiče aktivnog turizma i biciklističkog turizma, e, htjela bih reći da se, e, da možemo financirati i održavati infrastrukturu iz e, sredstava koja dolaze iz strukturnih fondova i zato radimo s povjerenicom krećom na pametnoj specijalizaciji i razvoju turizma, ali također i na problematici održivog turizma. Mi ćemo nastaviti podržavati prekogranične projekte u području turizma, kao što sam spomenula. E, dakle, možemo graditi infrastrukturu iz strukturnih fondova, a e, povećanje vidljivosti i dodane vrijednosti e, tog turizma, to se može postići kroz manje programe. Zatim priznanje profesionalnih kvalifikacija, odnosno stručnih kvalifikacija. Mi imamo direktivu koja uređuje to područje, ali ovo je svakako jedan od najvažnijih dijelova e, naše strategije za jedinstveno tržište i naš novi prijedlog u sklopu paketa mjera koja se odnose na usluge. Dakle, Dakle, ono što želimo postići je da se omogući priznanje kvalifikacija u drugim zemljama, odnosno da se to olakša i dakle to radimo na tome na temelju odnosno dobit ćemo opći, eh, imamo opći pristup koji je donesen eh, na vijeću u svibnju. Dakle, mislim da bi to bilo više manje sve. Ako mi dopustite jedno pitanje, ja bih htjela znati e, dakle, koje su od ovih ideja koje smo ovdje čuli, bilo ih je desetak, koje su dvije, tri ideje koje biste izdvojili na kojima možemo raditi e, u sljedećem razdoblju. Naime, ako ne postoje, e, neki misle da ako ne postoje zakoni da ne trebaju ni ljudi, dakle Svakako se svi slažu da je u odjelu za turizam e, da postoje kvalitetni, da je radna snaga kvalitetna, međutim evo mi mnogo postižemo e, premda imamo ograničene resurse. Hvala vam e, povjerenice, uistinu nam je uvijek veliko zadovoljstvo čuti vaše mišljenje. Mi ćemo pokušati u našem odboru izdvojiti dvije, tri ideje koje ćemo proslijediti prije kraja, kako bismo e, mogli doći do nekih konkretnih rezultata do, prije, do kraja ovog e, mandata komisije. Izvolite sad da vi imate riječ na nekoliko minuta. Thank you. Hvala vam, hvala povjerenici Bjenkovskoj. Nadam se da ćete nam biti najbolji partner iz komisije sljedeće dvije i pol do tri godine. Hvala na svim porukama koje ste nam izložili trebate nam, trebate nam kao lobiste u komisiji i, i toga još jednom želim naglasiti koliko je korisno i važno imati svakodnevne kontakte s dionicima njima se sada obraćam ljudima iz udruga i privatnog sektora morate e, morate nastaviti s poslom koji ste započeli prije dvije i pol godine zajedno s nama. to je vrlo važan e, posao Eduardo i ostali kolege molim vas zovite pozovite sve europske udruge sve dionike u turizmu i nastavite e, rad na manifestu. Trebate nam vi, trebate vam sna, treba vam vaš snažan e, lobby, a mi ćemo činiti isto u Europskom parlamentu, povjerenica Bjenkovska u komisiji. Hvala. Hvala vam lijepo. Hvala vam, e, zahvaljujem predstavniku odbora regija, zahvaljujem također i povjerenici i vidimo se vrlo ubrzo. Hvala svima. E, nastavljamo s radom u 15 sati, ali e, vas upozoram da ćemo promijeniti dvoranu. Nastavit ćemo s radom u e, dvorani PHS 350, C350 i to od 15 sati i molim vas da budete brojni na to.